Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospoda, molim vas zauzmite mjesta, započinjemo sa sastankom. Lijep pozdrav. Na ovom zasjedanju našeg pododbora danas imamo tri iznimno važne i zanimljive teme i točke dnevnog reda. Prije svega, počela bi s ovim službenim dijelom, odnosno slažete se sa dnevnim redom današnjeg sastanka? Ukoliko nema prigovora, smatrat ću ga usvojenim. Podsjetila bih vas također da se sastanak prenosi putem interneta i prijevod imamo na jezike trajnih članova našeg pododbora. Imali smo određenih problema sa slovačkim, koliko znam to je već riješeno i imamo prijevodi na taj jezik. Dakle, želio bih da osvojimo zapisnik sa prošlog sastanka, sastanka 16. ožujka. I pričekat ćemo do kraja današnjeg sastanka ukoliko imate bilo kakvih opaski. Ukoliko ne, i njih ćemo smatrati usvojenima. Sada bih prešla na sljedeću točku dnevnog reda. Zadovoljstvo mi je što mogu danas pozdraviti eh, načelne misije ue za osposobljavanje u Somaliji, EUTM, odnosno brigadirnog generala Antonija Mađija. Nažalost, danas je vrlo tužan dan jer je došlo do ubojstva u Somaliji e, i to je jedno koje se dotiče zaposlenika europskih institucija u kojem su oni poginuli kao vjerojatno i počinitelj ovog groznog čina. Prošli tjedan također je došlo do ubojstava e, koja su se događala u blizini e, zgrada vlade i u blizini e, misije EUTM. Tako da je samo to područje vrlo komplicirano, vrlo opasno. A od 2014. EUTM je potpuno operativan u Mogadišu prije čega je djelovao u Ugandi. I uz veliko zalaganje eh, naših snaga eh, znamo što se događa ondje i znamo što se dogodilo u Garisi gdje je preko 140 eh, mladih djece poginulo u napadu. I možemo zamisliti što to znači. Zapravo velik dio buduće elite ove zemlje koja se ondje obrazovala u Keniji. Dakle, situacija je doista užasna i general će nam dati izvješće o situaciji ondje. Isto tako i znam da je produžen mandat EU tema do kraja prosinca 2016. A toga će se dotaknuti sljedeći govornik, e, direktor Gabor klodi iz e, Uprave za krizno upravljanje i planiranje esvd a e, On će nam se pridružiti kroz nekoliko minuta. Sad bih riječ dala brigadnom generalu Dakle, gospodin Mađi. A nakon što nam se pridruži gospodin i Klodi, e, omogućit ćemo i njemu priliku za intervenciju, te se ponovno vratiti na vašu prezentaciju generale, ukoliko se s time slažete. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjednice. Čast mi je što mogu biti ovdje s vama danas i reći vam nešto o našoj misiji u Somaliji. Zahvaljujem i svima iz Europskog parlamenta na prisustvu. Misija za osposobljavanje u Omani, u Mali EUTM slavi pet godina postojanja ove godine, uspostavljena je 2010. kao reakcija na zahtjev Vijeća sigurnosti UN-a kako bi se pružila pomoć u osposobljavanju sigurnosnim snagama Somalije. Misija je nastavila pratiti situaciju u Somaliji. Započeli smo sa radom u Ugandi gdje se osposobljavalo e, snage koje su mogle djelovati u Mogadišu 2010. do 2012. a 2013. E, sigurnosni odbor je omogućio da se uspostavi e, središte u Mogadiši kako bi se pružila pomoć Somaliji za izgradnju e, sposobnih institucija. Pružili bismo savjete na strateškoj razini i razvijali sposobnosti i kapacitete za osposobljavanje za specijaliste. EUTM misija sastoji se od 155 članova osoblja iz 11 država članica plus Srbije. E, misija nema nikakvih e, jazova između svojih planiranih zadataka i njihovog ostvarenja. Naš novi mandat započinje 4. travnja 2015. ima jasnu misiju da se pozabavimo pitanjima institucionalne izgradnje u obrambenom sektoru kroz pružanje strateških savjeta i izravnu podršku vojsci Somalije kroz osposobljavanje, mentorstvo i pružanje savjeta. Aktivnosti EUTM-a se stoga dijela na tri aktivnosti. Osposobljavanje tijekom našeg mandata od 20 mjeseci do prosinca 2016. E, potrebno je provesti 20 e, tečeva obuke za preko 2000 e, polaznika u različitim područjima protiv poput vodstva, administracije, pitanja vojne policije, obavještajaca, inženjerstva i sl. Uz to pružamo i mogućnosti gdje se osposobljavaju treneri kako bi se moglo doći do transfera znanja koji će biti na korist somalijskoj vojsci. Zatim moramo nadzirati e, lokacije za osposobljavanje, e, pružiti podršku u smislu infrastrukture, osposobljavanja i lokacija za osposobljavanje vojnika. A što se tiče pružanja savjetodavnih usluga, e, mi radimo uz Ministarstvo obrane, njihovi glavni savjetnici, ravnatelji surađuju s nama kako bi se bolje organizirala i strukturirala e, obrana i upravljanje i funkcioniranje institucija. Pružamo i savjete u pitanjima upravljanja ljudskih resursa, materijalnih resursa, planiranje i provođenje politika. E, ovo je ključan element u osnaživanju sposobnosti e, nacionalne vojske Somalije, a istodobno se pojačava civilni nadzor nad aktivnostima vojske. U Somaliji je do sada osposobljeno preko 4000 članova vojske e, i nima niz dokumenata e, koje dolaze od Ministarstva obrane, e, poput ministarskih smjernica obrambenoj politici i obrambenog plana. Dakle, ministar obrane i EUTM u Somaliji radi na tome da se osigura Mogadiša i i da se privede kraju politička tranzicija. Također se bavimo mogućnostima pružanja snažnije podrške malim i srednjim poduzetnicima i na tome radimo sa Europskom unijom. A zamisao je za toga da omogućimo europskoj misiji eh, da naše programe osposobljavanja učinio održivima i trenutno je to u fazi koncepta, no nadamo se da ćemo to moći provesti u stvarnosti i učiniti to jednim praktičnim alatom za povećavanje kapaciteta Europske unije u skladu sa rezolucijom Vijeća sigurnosti un 1872. Uz ovo postignuća bavimo se time kako pružiti podršku somalijskoj vojsci da sposobi svoju infrastrukturu. Primjerice, vojna bolnica je jedan od najvećih prioriteta prema Ministarstvu obrane e, i ondje se dovode e, vojnici sa bojišta, no u vrlo lošoj situaciji. I važno je pronaći resurse kako bi se trenutna situacija mogla poboljšati i kako bi se mogla formirati jedna odgovarajuća vojna bolnica. Što se tiče sveobuhvatnog pristupa i međunarodne koordinacije, EUTM e je u potpunosti integriran sa posvećenosti Europske unije na području Somalije i prva je misija Europske unije koja je trajno i u potpunosti aktivna u toj zemlji. Imamo jasan zapovjedni lanac, e, odbor za politiku i sigurnost ima stratešku kontrolu nad misijom, a također se nadzire provedba same misije što je pod nadležnosti e, zapovjednika misije EOTM. Prižam i primamo i snažnu podršku iz Brisela. E, ja osobno, kako sam preuzao zapovjedništvo, i ja i moje osoblje stalno smo u kontaktu sa EOMS-om, CPD-om i protok informacija između svih nas je trajan. U Somaliji se redovito sastajem sa delegacijom Europske unije, veleposlanikom Serbonijom, koji također pruža političko vodstvo. Pod ovim vodstvom e, moje osoblje se dva put mjesečno sastaje i surađuje sa tri misije e, za CSDP. Dakle, radimo sa drugim misijama i pokušavamo bolje koordinirati sve aktivnosti i razviti potrebne sinergije, a također bavimo se zajedničkim osposobljavanjem, koliko će to biti moguće, sa EUCAP Nestorom. Somalija je dobro integrirana u širi međunarodni okvir, a što se tiče obrane, tem ima važnu ulogu u koordinaciji, supredsjedanju pod radne skupine, i mi smo u suradnji sa glavnim akterima UN-u, međunarodnim organizacijama i drugim pružiteljima usluga osposobljavanja kako bi se mogle stvoriti sinergije. Zaključno rekao bih da je EUTM misija dorasla izazovima eh, s kojima smo se susreli u Somaliji i naš eh, troslojni eh, pristup, osposobljavanje, savjetovanje i mentorstvo je dovoljno e, dostatno kako bi se pružila podrška i izgradnja institucije. Međutim, Somalija i dalje u vrlo nestabilnoj situaciji, potrebna je daljna pomoć i zbog toga je naš savjet da se uz osposobljavanje pridruže mogućnosti pružanja konkretne podrške oruženim snagama Somalije. Hvala. Hvala vam Sada bih izrazila službenu dobrodošlicu gospodinu Gaboru i Klodiju, poslaniku i Klodiju, koji je direktor CMDP-a, dakle uprave za krizno upravljanje i planiranje. E, gospodin Eklodi će doprinijeti dvijema točkama našeg dnevnog reda, najprije zajedno sa e, generalom Mađijem, dakle po pitanju situacije u Somaliji, a nakon toga nakon toga ćemo imati jedan opći pregled europskih misija, dakle svih europskih misija na svim lokacijama gdje su aktivne. Gospodine Iklodi, izvalite. Uh, Hvala vam lijepo, poštovani zastupnici, zadovoljstvo mi je što sam s vama, ispričavam se na kašnjenju. Rekao bih da sam imao priliku e, čuti ono što je general rekao, tako bih se samo nadovezao na njegove riječi i usredotočio se na kasnije pitanja koja vi možda imate što se tiče evo, tema i situaciji u zemlji. Vjerojatno znate Europska unija pruža podršku stabilizaciji Somalije i to je jedan više slojen zadatak. S jedne strane, Europska unija je daleko najveći donator razvojne pomoći u Somaliji i isto tako smo glavni utemeljitelj Enisoma, dakle kontingent Afričke unije koji e, se ubori u samoj zemlji, a isto tako imamo i tri misije u Somaliji. Dvije su vojne, e, operacija Atlanta, koja je jedina pomorska e, operacija Europske unije, zatim vojna misija EUZTM, i treća, najnovija, EUCAP Nestor, koja je e, zapravo misija koja se bavi e, na kopnu e, osposobljavanjem civilnog osoblja. Ovo je sve zapravo pokrenuto misijom Atlanta i borbom protiv piratstva. A ono što najljepše u svemu je da kroz ove tri misije i druge aktivnosti, Europska unija se ne usredotočuje samo na simptome piratstva na moru, već pokušava razumjeti i pozabaviti se i uzrocima, uzrocima piratstva. I upravo zbog toga imamo i misije za izgradnju kapaciteta vojnih kao i civilnih i one jedna uz drugu paralelno funkcioniraju u Somaliji. To je dakle jedna od osnovnih razlika ukoliko usporedimo rad NATO-a i operaciju Ocean Shield i rad Europske unije te misije Atlanta i preostale misije. Politički gledano, usprko svim nedostacima koji su očiti, Somalija eh, se kreće jednom pozitivnom putanjem sve naravno ovisi o usporedbama i koje nam je mjerilo, no jasno je da u zemlji postoji mogućnost da se izveru iz tog jednog ponora u kojem se trenutno nalaze. No, usprkos tom relativnom uspjehu Somalije, situacija, sigurnosna situacija e, je očito vrlo nestabilna i to svakako ima velike implikacije na rad Europske unije u smislu izgradnje kapaciteta. I naravno e, nepovoljno utječe na naš rad. Zaključak bi bio da nastavak aktivnosti Europske unije u Somaliji je nešto što je vrlo nužno kako bi se ispunila e, mogućnost, ta mala mogućnost koja pred Somalijom danas postoji. A kako bismo to uspjeli, jer postoji cijeli niz različitih potreba u samoj Somaliji, Europska unija očito ne bi trebala niti pokušati pozabaviti se svim tim i pokušati pronaći rješenja na sve, već trebamo suziti pažnju kako bismo identificirali ona područja u kojima Europska unija doista može nešto promijeniti. Dakle, naše ambicije, naši resursi e, trebali bi biti međusobno malo bolje usklađeni. Kako bi se unaprijedio taj naš napor, pokrećemo a, jedan proces PFCE, e, dakle politički okvir za krizni pristup, a to zapravo znači jedna sveobuhvatna procjena situacije u zemlji i u regiji, e, sveobuhvatna procjena načina na koji se na koji su se do sada koristili instrumenti Europske unije, a nakon što dobijemo pregled cijelog okvira što uključuje aktivnosti drugih dionika koji su aktivni u Somaliji i u regiji, ne samo međunarodnih organizacija, već znamo isto tako da mm, je Somalija područje gdje se odvija rat preko posrednika i njihovi susjedi imaju jasne interese. I dakle na tom cijelom terenu potrebno je identificirati kako i koliko su uspješne naše misije, odnosno da li su one dobar povrat investicije, investicije država članica. Ovo je dakle, mogućnost da se fino podesi uskladi naš pristup u skladu sa razvojem događaja u zemlji, ali i u cjelokupnoj regiji. I to će dakle biti prilika za nas da procijenimo situaciju, počevši sa jednim pokušajem predviđanja toga kako će se razvijati situacija u Somaliji i u cjelokupnoj regiji i to predviđeno za razdoblje kraja 2016. E, što je kraj mandata svih triju misija koji je dakle međusobno nedavno usklađen. I dakle identificirali bismo kako će izgledati situacija u Somaliji e, i umjesto da gradimo strategije na temelju onoga kakva je situacija danas, pokušat ćemo vidjeti što će budućnost donijeti i u tom kontekstu procijeniti da li su instrumenti e, koje mi upotrebljavamo, da li oni isporučuju dobre rezultate, rezultate koje želimo ili je potrebno određeno podešavanje. I po prvi puta ćemo imati to da na temelju tog političkog okvira PFCA da ćemo započeti sa jednom zajedničkom revizijom triju misija ovo ljeto s planiranim dovršetkom do kraja godine e, i kroz taj okvir bit će moguće provesti potrebna fina podešenja. Upravo smo se vratili iz Nairobija gdje sam prošli tjedan bio sa generalom e, i imali smo e, sastanak sa mnogim dionicima i USR-om, delegacijom vojnom, civilnom stranom, sa svim dionicima i nekim međunarodnim partnerima, uključujući UN, Emison, Europsku uniju, IGAD, Amerikance. I isto tako smo imali sastanak sa lokalnim e, veleposlanstvima Europske unije kako bismo od njih e, doznali kako doživljavaju situaciju kako smatraju da će se ona razvijati. I to je dakle bio svojevrsni početni događaj za ovu aktivnost. Pitanje pavilo je radimo li ispravnu stvar na ispravan način. Naravno, u obzir moramo uzeti ne samo situaciju u Somaliji, već i cijeli niz interesa Europske unije. Vrlo je dakle važno da što god učinimo, da pokušamo slijediti svoje vlastite interese i da u tom smjeru i budu naši rezultati. Jedan od naših interesa e, naravno je regionalna stabilnost, e, drugi je borba protiv terorizma, al-Shabaab konkretno, i svu opasnost e, širenja Al-Shababa, do koje bi zapravo moglo doći, tu treba sagledati e, u svjetlu interesa Europske unije i vidjeti da to nije rat u kojem oni mogu pobijediti i da se pobrinemo da budu poraženi. Na taj način pokušavamo ohrabriti i Emison, e, koji zapravo samu borbu na terenu predvodi, i na taj način bi se programe za sposobljavanje druge programe moglo prilagoditi da bolje odgovaraju potrebama za ostvaranje naših ciljeva. Ali isto tako je potrebno e, kroz koordinirani, integrirani napor Europske unije uskladiti i pomorsku trgovinu. Nije nužno napominjati gdje su tu europski interesi. A to je jedna rasprava koja je u tijeku što se tiče programa Atlanta koje svojevrsno e, pati od svog vlastitog uspjeha, jer kroz protekle dvije godine, možda znate, nije bilo nikakvih uspješnih napada pirata na moru. E, tako da je vrlo lako zaključiti da je došao trenutak da se prekine ova misija, a vjerojatno vrlo brzo nakon toga ponovno bi došlo do aktivnosti pirata. Dakle, potrebno je pronaći rješenje problema piratstva na kopnu. I ukoliko ne ostvarimo dostatan napredak i od strane EUCAP Nestora i EUTM misije u Somaliji, e, dakle do trenutka kada e, će politički proces izgradnja kapaciteta na kopnu biti dovoljno snažni da pružuje opipljive rezultate, do tog trenutka će biti moguće da se piratstvo ponovo pojavi. I mislim da je vrlo važno, a to je bio jedan od zaključaka e, sastanka u Nairobiju, da moramo provesti podešenja mandata misije i usredotočiti se na to da pružimo veću fleksibilnost, što pak znači da se situacija u regiji vrlo brzo mijenja. Jedan konkretan primjer je Jemen, to je bilo jedno pitanje koje smo interno raspravljali prošle godine. I ako netko pogleda kartu, može reći već imamo neke instrumente e, ZSOP-a ondje, ne bi li se oni mogli e, baviti tim raznim problemima, nuždama. A mi se moramo pobrinuti da umjesto toga da primjenjujemo logičku košulju, da omogućimo našim misijama, našim operacijama da reagiraju malo fleksibilnije na potrebe koje se pred njima pojavljuju. To je naravno lakše reći nego učiniti. I tu smo zapravo otkrili veliku razliku između predstavnika istih država članica na terenu u Nairobiju i ovdje u Briselu. Dakle, u Briselu je pristup drugačiji. E, ovdje je pristup da vidimo cijelu šumu, ne samo drvo. E, I postoje neki drugi prioriteti. Odavde se lakše mogu primijetiti ograničenja što se tiče resursa, a te stvari na terenu nisu toliko jasne moramo se uhvatiti u koštac s ovim pitanjima i osmisliti novi mandat na takav način da će naš doprinos sigurnosnoj situaciji u Somaliji biti značajniji. Što se tiče same misije EUTM, general Mađi je već vrlo jasno istaknuo koje su glavne aktivnosti misije, a to je jedan sastavni dio našeg integriranog pristupa. Ja bih još naglasio važnost e, jedne promjene e, gdje je naša misija za sposobljavanje prešla sa mirnog terena u Ugandi na teren u Mogadišu. I ondje je danas misija locirana i ondje pruža i svoje e, usluge pružanja savjeta, mentorstva, osposobljavanja. I mislim da je ta promjena jedna velika promjena same paradigme. Mandat misije, kao što sam rekao, traje do kraja godine. A misiju se već u početku misija se zatražila da sve aktivnosti e, više usredotoče na pružanje strateških savjeta. I jedan od problema ovdje je da somalski vlasti nemaju jasan koncept e, toga kakvu oružanu snagu zapravo trebaju, žele imati, nemaju doktrinu u tom smislu i vrlo je teško pružiti pomoć, osposobljavanje ukoliko ne znate za što osposobljavate nekoga. Dakle, ta aktivnost misija je upravo zbog toga vrlo, vrlo važna. I zaključno, rekao bih još bi dao par observacije. Neke stvari koje se često pojavljaju u našim raspravama, a jedna od tih je dakle da li se osposobljavanje provodi u pravom smjeru. Ambasade u Somaliji bi rekla da je glavni cilj borba protiv Al-Shababa. I to je vrlo važno. Misija zapovjednik se time bave. Dakle, prilagođavanjem, razvojem osposobljavanja na taj način koji će zadovoljiti postojeće zahtjeve i iz perspektive europskih interesa i što se tiče reagiranja na promjenu situacije na terenu. Također, ključno je i još samo jedna stvar prije nego što prijeđem na ovo. Misija je locirana u Mogadišu, samo Mogadišu danas. I sve važnije da se počne seliti odande i da se osposobljavanje provodi i van Mogadišova. Način e, za to provesti je da se osposobljavanje provodi ondje gdje će se događati borbe. Dakle, da se ne regrutiraju, ne osposobljavaju ljudi iz istih klanova, iz istog okruženja, već da se to malo proširi. I mislim da je to nužno, postoje određene, određeni problemi ovdje što se tiče sigurnosti, zaštite, no mislim da je to nešto s čime se možemo nositi uz pomoć Anisona također, e, koji je financiran e, iz proračuna Europske unije. Bliska suradnja s Anisonom u budućnosti bit će od ključne važnosti i što se tiče osposobljavanja, dakle usklađivanja aktivnosti osposobljavanja kako bi se postigli bolji rezultati i što se tiče zaštite kako bismo se pobrinuli da Emison zapravo pruža one usluge koje su potrebne. I što se tiče toga da se orientira više na borbu protiv al i da ima malo ofenzivni pristup i što se tiče toga da pruža zaštitu e, našim trenerima ukoliko će raditi van Mogadišu. Još treće područje koje bih mogao spomenuti je pomoć u traženju osoblja to je pitanje koje se svako toliko ponovno pojavljuje. Mi osposobljavamo ondje ljude, na što se događa nakon što se završi sa osposobljavanjem. Kakvo uvjerenje imamo da oni neće promijeniti stranu, pridružiti se Al-Shababu ili nekim drugim grupacijama. Danas kada je misija locirana isključivo Mogadišu, moguće je kontrolirati tu situaciju, odnosno ograničene su mogućnosti za kontroliranje te situacije, jer moramo se oslanjati na lokalno tijela vlasti, ali se tako na anison koji je prisutan u cijeloj zemlji. Tako da je to još nešto što bi trebalo i moglo se dalje snažiti. Postoje neke metode koje bi mogle pripomoći, primjerice uvođenje e, biometričkog sustava kojem bi se moglo e, locirati to osoblje koje je prošlo određenu obuku. Oprema za osposobljavanje, general je to spomenuo i ne želim previše ulaziti u detalje samog programa, ali to je još nešto što je od ključne važnosti. Dakle, to je ta veza između sigurnosti i razvoja ovdje dolazi do provedbe e, samog upravljanja kriznim situacijama, odnosno tog našeg sveobuhvatnog pristupa. Somalija je uz Mali bila jedna od poprišta provođenja pilot projekata tijekom proteklih mjeseci, a cilj tih bio je, i to smo zatražili od EUTM-a i drugih operacija i misija koje su aktivne u tom području, cilj je procijeniti potrebe u zemljama, kakvu koju opremu oni trebaju, zatim definirati, ocrtati koje su postojeće e, donorske aktivnosti, ne samo država članica, već i SAD-a, Turske koja je vrlo aktivna, bilo koga, dakle kakve aktivnosti postoje u tom smislu. I treće, procijeniti e, rizik u pružanju opreme. Dakle, koja će biti ugrađena jamstva da oprema koju mi pružimo neće kasnije biti upotrebljena za svrhe koje e, nisu u skladu sa europskim ciljevima. Dakle, želimo biti jasni, ne govorimo ovdje o smrtonosnoj e, vojnoj opremi, to je nešto e, što je nacionalna odluka, jer država članica ili neka ne država članica može odlučiti pružiti opremu, municiju Somaliji i to je njezino pravo. To nije odgovornost Europske unije e, i to ne dolazi iz proračuna Europske unije. To je potpuno jasno. No, pitanje koje se ovdje postavlja, ovo je svojevrsna digresija, cijela svrha osposobljavanja i opremanja je da smo identificirali veliki jaz u naporu Europske unije u izgradnji kapaciteta u partnerskim zemljama. Taj jaz posljedica je načina na koji su oblikovani funkcioniraju naši financijski instrumenti e, ili naše odluke kako tumačiti europsko zakonodavstvo. A ono što smo posvjedočili u proteklim godinama je da ukoliko imamo neku vojnu organizaciju e, koja nije dozvoljeno koristiti europske fondove za izgradnju kapaciteta, bez obzira na opremu koju koristi, dakle to se može raditi i o pisaćem priboru, ali to nije dozvoljeno jer je ta organizacija vojna organizacija i prema određenim tumačenjima e, takve aktivnosti su van obuhvata e, što se tiče korištenja europskog proračuna. Dakle, ovo je tumačenje komisije, recimo to jasno, a pitanje je bilo o drugoj interpretaciji, o drugom tumačenju. Dakle, drugo tumačenje je da prema trenutnim odredbama, članku 41.2, da budem konkretan, prema trenutnim financijskim regulacijama i instrumentima moguće je početi koristiti europske fondove za pružanje e, podrške takvim ciljevima izgradnje kapaciteta. I postoji jedna rasprava koja je u tijeku što se tiče osposobljavanja i opreme e, koja bi trebala postati najvažnija isporučevina e, odnosno tema sastanka Europskog vijeća u lipnju. Dakle, na tome se radi i nadamo se da će ovu pitanje dobiti vjetar u leđa da ćemo moći zatvoriti taj postojeći jaz. Ono što se sada događa je da ne možemo financirati čak i ako je Evropska unija zadužena za izgradnju kapaciteta. To je ono čime se bavimo, to je osnova naših aktivnosti, jest izgradnja država koje mogu funkcionirati kako treba doveže i pitanja sigurnosti. Naime, ako postoji problem sa sigurnošću, onda ne možemo govoriti o stabilnoj državi koja funkcionira ispravno. Ako neka država kolabira, to može ugroziti i sva ostala ulaganja, bilo da je riječ o ulaganju u zdravstvenu skrb ili obrazovanje. Prema tome, to je problem koji treba riješiti kako bismo mogli raditi na izgradnji sposobnosti, a to je bitno i u civilnom i u vojnom smislu. Ono što je bitno spomenuti je da kada vijeće donese odluku o tome u lipnju, nadamo se da će to biti slučaj, i premda neka rješenja neće zaživjeti, odnosno zaživjet će tek nakon revizije na polovici razdoblja ovog višegodišnjeg financijskog okvira. Ključno je da se na mjestima kao što su Mali i Somalija već pokrenu ograničeni programi za obuku i opremu. Dakle, to je ono što trebamo riješiti. Moramo povezati obuku s vojnom opremom jer ne bih rekao da je obuka beskorisna, ali može dati ograničene rezultate ukoliko se ne osigura i oprema. A treći element je održavanje određene razine napora i u tom smislu su važni tradicionalni instrumenti komisije, dakle kako bismo mogli održati istu razinu angažmana. Ja obično dajem primjer Afganistana 300 tisuća ljudi je obučeno i tamo je ostao velik dio opreme. Međutim, ako se ne nastavi raditi na tome, bez obzira koliko oprema može biti napredne tehnologije, će se koristiti dok ne dok se ne pokvari i neki kolege su vidjeli da postoje čitava groblja stare vojne opreme iz sovjetskog razdoblja u Afganistanu Dakle, ako mi ne nastavimo ulagati napore na istoj razini, imat ćemo nova takva odlagališta na kojima će se moći naći evropsko i američko oružje i vojna oprema. I na kraju, vezano uz odnose sa dvije preostale misije, vrlo je važno iznijeti jednu opću napomenu kako bismo dobili rezultate Dakle, bitno je da se to poveže i sa ostalim instrumentima komisije i sa radom delegacije. Sada ću stati, već sam i onako govorio predugo. Ne, ne, niste govorili predugo, bilo je vrlo zanimljivo. Hvala vam lijepa. Želim samo podsjetiti kolege zastupnike i savjetnike da ćemo imati jednu sjednicu o ovom programu e, obuke i opreme dakle o mogućnostima koje nudi taj program. To će biti vjerojatno negdje 28. svibnja. Da, dakle datum je 28. svibnja. Osim toga, smatram da ćemo čak i danas poslije podne tijekom e, sastanka sa pravnom službom parlamenta imati mogućnost postaviti ovo pitanje. E, premda će to biti samo djelomična rasprava. Sada otvaram raspravu. Gospodin Galer ima riječ. Hvala lijepa. Želim na početku, želim se ispričati što nisam bio nazočan na početku sastanka. Već sam dobio izvješće o onome što je rečeno na početku. Moram spomenuti da je sigurnosna situacija u nekim dijelovima Somalije vrlo ozbiljna. Bilo je bio čitav niz napada na glavni grad, a odnedavno i u Puntlandu je jedno vozilo un stradalo, odnosno pogođeno, bilo je najmanje sedam mrtvih, spominje se čak brojka od deset stradalih. U tom području djeluje Al-Shabaab na sjeveru i na sjeveru istoku zemlje. Tako da situacija ne djeluje stabilno. Na temelju komentara koje je iznio general i gospodin Iklodi, vi ste govorili o tome da se osiguravaju kapaciteti i vještine. A što je s opremom? Ja vjerujem da to dolazi iz e, starih zaliha država članica Europske unije. Zanima me je li to oprema koja se uistinu može iskoristiti i daju li države članice opremu u suradnji jedne s drugom i može li se ta oprema uistinu koristiti, je li spremna za uporabu? da kako temeljem članka 41. stavka drugog ugovora radije bih da imamo fleksibilnije tumačenje onoga što se događa prije i nakon vojne intervencije. Kako bi i treneri mogli organizirati intervencije. Govorimo ovdje o osnovama izgradnje državnih kapaciteta. Ako nam je Al-Shabaab neprijatelj, onda bismo možda trebali razmisliti o uporabi nekih drugih metoda. Još jedno pitanje za gospodina Iklodija. Pitali ste se radimo li ono što bismo trebali, radimo li to na pravi način. Ja sam mislio da ćete nam dati odgovor kada ste postavili pitanja. Nadao sam se da će komisija dati odgovor na postavljena pitanja. Ako pogledamo što se dogodilo u Somaliji, vidimo da je to dobar primjer kako se bože, može bolje surađivati s Afričkom unijom. Amisom, je nešto što smo pomogli kroz instrument za Afriku. Je li bilo zahtjeva s afričke strane za onima što je potrebno Amisomu? Gospodin Gilles Barnier u ime kluba zastupnika socijalista. Gospođo predsjedavajući, uvaženi kolege, kao prvo želim zahvaliti na ovoj dvostrukoj prezentaciji E, i hvala na sveobuhvatnom izvješću. Da kako tu se postavljaju neka pitanja, riječ je o zemlji koju se već dugo vodi građanski rat od 26.1.1991. godine. Imali smo zajedničku akciju Europske unije EUTM od 2010. godine, no isto tako Amisom vodi operacije, dakle pod okriljem UN-a. E, ta E, te operacije nešto starije i tu se pojavljuje jedna paradoksalna situacija. Od 2011. godine primjećuje se da su sve vojne aktivnosti protiv e, islamskih militanata, odnosno Al-Shababa, takve da se njima, da, da, da se omogućilo zapravo da ih se potisne, te islamističke skupine, a od travnja se primjećuje da dolazi do ponovne pojave terorističkih e, aktivnosti ne samo u Somaliji, nego i u susjednim područjima. Prema tome, pitanje, moje pitanje za vas je sljedeće. Zanima me je li učinkovitost, vojna učinkovitost na terenu koja se bilježi u posljednje vrijeme zasjenila činjenicu da imamo aktivnosti Al-Shababa izvan Somalije ili pak na sjeveru zemlje i u nekim drugim područjima. Tako da zapravo postoji jedan pomak u odnosu na, na mjesto gdje oni vode, gdje se vode borbe kolega predsjedateljica, ja i još neki kolege smo prije nekoliko tjedana bili u jednoj misiji u posjetu centru, Središnjoj Africi i tamo smo ustanovili da postoje vrlo loši odnos između snagi, snaga UN-a i e, stanovništva na terenu u Srednjoafričkoj republici. Dakle, kakva je situacija u Somaliji, što je sa snagama UN-a, sa Amisomom, koje su prisutne na terenu, postoji isto tako animozitet e, u odnosu sa lokalnim stanovništvom kao što smo mogli vidjeti u Srednjoafričkoj republici. Hvala, Javier Nat. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ovdje ima nekoliko pitanja koja u meni izazivaju zabrinutost. To su vrlo osnovna pitanja. Netko je spomenuo da vlada u Somaliji ne zna kakvu vojsku želi. Moje pitanje je e, kakvu mi vojsku obučavamo i za što obučavamo te oružane snage. Jer očito je da tamo postoji rat i to je vrlo jasno. Dakle, ako nije jasno tko je neprijatelj, onda se ne trebamo čuditi niti reakciji. Jer e, vlada Somalije postoji više u teoriji nego u praksi. Tako da se možemo zapitati radi li EUTM, e, djeluje li na sličan način kao u Maliju. Zatim imamo još čitav niz pitanja koja me podsjećaju na situaciju u kojoj sam se našao kada sam e, se vratio iz posjeta Maliju. Tamo sam mogao vidjeti e, kako se loša obuka organizira. Naime, zanima me li slična situacija u Somaliji kao i u Maliju i zanima me što je to defenzivna obuka u pustinskom području. Zatim, Koristili se i osiguravali se odgovarajuće oružje i znači li to da nema zapravo oružja. Ako nema oružja, onda na koji način uopće organizirati obuku. I zatim još jedno pitanje e, koje uistinu polazi od jedne zastrašujuće činjenice. Obučavali se vojska u prelasku rijeke, kao što je bio slučaj u Maliju, kad, imajući vidu da ni u Maliju, ni u Somaliji nema rijeka. Zatim, kako se odvija novačenje u Somaliji. Somalija je etnički homogena zemlja, međutim tamo postoje različiti klanovi koje dijele e, neke isto tako razlike i mržnje. da li se organizira sveobuhvatna obuka tim ljudima. Ako se organizira obuka različitim klanovima, pitam se je li to održivo, jer ako se pomiješaju različiti klanovi, onda ne vjerujem da obuka može biti učinkovita. I na kraju još uvijek ne znam, nakon što je... Ovdje mi nije u potpunosti jasno što vi govorite, budući da još uvijek ne znamo, još ne znamo točno kako izgledaju operacije na terenu. Naše operacije i dakle i afričke i europske snage Znamo da europske snage nisu, ne idu u borbe, međutim e, afričke snage ponekad izazivaju duboke netrpeljivosti i mržnju. E, dio u jednom dijelu Kenije žive e, ljudi iz Somalije u etničkom smislu i dakle postoje te klanske podjele već dugi niz godina. Kako se, kakav je prihvat ovih snaga u Somaliji s obzirom na E, povijesne sukobe sa susjednim državama, posebno s Kenijom. Dakle, osim operativne spremnosti ovih snaga, kakva je stvarna operativna strategija u odnosu na lokalno stanovništvo? Imam još jedno pitanje, s obzirom na ove vojnike koji dobivaju obuku, što se s njima događa nakon obuke? Dobivaju li plaću? Što se događa s njima? U Maliju su su uistinu reagirali na samu informaciju da neprijatelj dolazi. Zatim, mnogo toga se govori o borbi protiv piratstva, što je bitno i to su bitne dvije stvari. Dakle, e, bitno je spomenuti situaciju sa ribarima Isto tako je bilo situacija u kojem su se kemikalije bacale u more, u somalijsku obalu. Dakle, pokušavali se isto tako zaštititi prirodne resurse u Somaliji ili se ostavlja otvorena mogućnost blokirajući piratstvo, a ne omogućujući e, odvijanje nekih drugih nekih gospodarskih djelatnosti mi bismo trebali reagirati kao da se vodi rat, e, ako postoji rat na terenu, a koji mi rat vodimo osim onog administrativnog. Gospođa Lozing. Hvala lijepa na ovoj analizi i hvala na pitanjima. Ja bih vrlo rado imala uvid u kristalnu kuglu možda mogu pokušati pogoditi što će se dogoditi. Kao prvo zanima me kako ocjenjujete vojnu situaciju u budućnosti. Postoje neke projekcije međunarodne krizne skupine da će se sukob između al baba i vladinih snaga nastaviti još, još dugo vremena. Što to znači još dugo? Koliko bi to moglo biti? da barem imamo neku predočbu o tome. U posljednjem parlamentarnom sazivu na ovom odboru smo govorili o obučavanju djece vojnika. Želim vas podsjetiti da je bilo nekoliko članaka u novinama i općenito u medijima. Dakle, to su informacije koje su preuzete iz UN-a da se novače djeca vojnici i da dio odgovornosti možda ima i tranzicijska vlada. Je li Evropska unija na bilo koji način uključena u to i bilo je riječi o tome već ranije i rečeno je da mi budno pratimo situaciju. Je li se u međuvremenu nešto dogodilo? Jesmo li se pobrinuti da, pobrinuli da se spriječi novačenje djece vojnika? Imam još jedno pitanje, gospodin Iklodis se dotaknuo toga, a to je pitanje dezertera. I to je veliki problem na našim misijama obuke. Dakle, obučavaju se borci koji onda završe e, na drugoj strani i podržavaju neprijateljske snage. Imate li neke brojke možda i postoji li nekakav sustav prikupljanja podataka? Koliko je ljudi prešlo na drugu stranu i pridružilo se al Babu, e, Koja bi bila vaša procjena? Imam još jedno pitanje za gospodina Klodija. Rekli smo da stvari idu u pravom smjeru. E, što mislite, postoji li nekakva prilika za mirovnim sporazumom ili barem prekidom vatre? Da kako ne mogu se oduprijeti tome da iznesem komentar o financiranju opreme. Vjerojatno znate da je naš klub ima vrlo usko tumačenje tih mogućnosti. Mi ćemo u buduće morati o tome razgovarati na pravi način. Ne mogu shvatiti da je to samo pitanje tumačenja. Nemamo li nekakve pravno obvezujuće standarde, možda se to ljudima neće svidjeti, ali smatram da bi građani morali znati kakva je stvarna situacija i kako se troši novac poreznih obveznika. E, to da kako utječe i na druga područja. Primjerice, kako isporučiti oružje u krizna područja. Te su ovlasti u rukama država članica ne Evropske unije, no Europski parlament je u više navrata apelirao vezano uz ovu, problematiku. Imamo čitav niz pitanja koja treba riješiti, s obzirom da postoje neka proturječa i rado ću čuti vaše mišljenje o tome. Hvala. Štetina. Hvala. Imam jedno pitanje. Ispričam se. Nedavno sam bio u Somaliji i vidio sam da postoji neka kombinacija građanskog rata i gladi, da nije izbio građanski rat ne bi bio gladi i obrnuto. I to je nešto što primjećujem i u drugim područjima, na primjer u Južnom Sudanu. to je zapravo moje pitanje. E, također vezano uz vašu izjavu o dezerterima, znamo da je u Afganistanu e, da su neki obučeni vojnici prešli na drugu stranu, budući da su dobili kvalitetnu obuku, time su bili još opasniji. Neki od njih su dezertirali jer su dobili više novaca od druge strane i na taj način su mogli bolje skrbiti za obitelj. Dakle, kako to spriječiti? Kako spriječiti velik broj dezertera? Gospodin Kukan, hvala. Ja neću postavljati dodatna pitanja, mislim da ih ima već dovoljno. Jedan kratki komentar. Hvala generale što ste nas došli izvijestiti o vašim aktivnostima. S obzirom na stratešku važnost afričkog roga i imajući u vidu činjenicu da je Somalija vrlo zahtjevna zemlja s obzirom da njome vlada jedna vlada. Mislim da vi e, radite vrlo, vrlo, nešto što je vrlo bitno i mi to podržavamo i cijenimo. E, gospodin i Klodi je u uvodnom izlaganju rekao sljedeće, citiram, Somalija je na pozitivnoj putanji. Kraj citata. Koliko je zapravo održiv, održiva ta pozitivna putanja? jer e, meni se čini da je ta vaša izjava bila prilično odvažna. Ja bih e, rado bio optimist kao i vi, ali mislim da u ovoj situaciji trebamo biti realni, moramo biti sa dvije noge na zemlji, pa vas molim da i to komentirate. U ovakvom području vrlo su bitni međusobni odnosi između susjednih zemalja vezano uz e, neka pitanja. Jednom je parlament e, Somalije bio u Nairobiju, dakle zanimljivi su bili ti aranžmani, no ono što mene zanima su odnosi s Etiopijom koja je njihov rival, ali isto tako ima i važnu ulogu. Dakle, kako institucije e, i kako se uzimaju u obzir međusobni odnosi tih zemalja. Hvala, sada ću dati riječ našim uzvanicima koji će odgovoriti na vaša pitanja i iznijeti komentare. Najprije riječ ima gospodin Iklodi. Hvala lijepa. Mislim da je bilo dosta pitanja, mogli bismo odgovarati do sutra ujutro i rado bih da mogu odgovoriti na sva vaša pitanja. Nadam se da će general Mađi uspjeti odgovoriti na neka pitanja. Dobro, ja ću krenuti pa ćemo vidjeti koliko, koliko ću uspjeti odgovoriti. Za neka od ovih pitanja bih ja morao biti bolje informiran o trenutnoj situaciji. Možda bi bilo bolje da kolega odgovori na neka od pitanja. Ali dobro, krenut ću od početka. Da odgovorim na prvo pitanje, vjerujem da će general dopuniti. Dakle, vezano uz e, osiguranje opreme od strane EUTM-a. Ne želim e, mu ukrasti odgovor na to pitanje, ali ono što ja znam jest e, situacija u Somaliji i drugdje, a to je da se ponekad događa da nedostaje čak osnovna oprema, što znači da imate posla s vojnicima koji dolaze na obuku u kratkim hlačama i u sandalama. Dakle, govorimo o vrlo osnovnim e, potrepštinama nije riječ o sofisticiranoj opremi, nego u istinu o, osnovnoj, osnovnim e, o osnovnim stvarima kao što je primjerice uniforma. Nedavno smo imali raspravu na Devku. Dakle, tu postoje neke mogućnosti da se iskoriste neki resursi komisije, budući da postoji, postoje sredstva za financiranje nekih e, zadaća iz zajedničke vanjske sigurnosne politike. Primjerice, ako nedostaju čizme, možda bi bilo dobro vidjeti postoje li neki lokalni proizvođači obuće. The job. So we can kill tako da se i njima osigura da mogu, eh, da mogu imati, da imati više posla. Na taj način možemo zapravo jednim udarcem riješiti dvije muhe. Mm, dakle, nije ovdje riječ o teškom naoružanju, nego o vrlo osnovnoj opremi. Mislim da će vam general moći detaljnije reći o tome. i kada su se provodio pilot projekt koji sam spomenuo, provedena je detaljna analiza potreba za opremom. Dakle, riječ je o prioritetima, ne o željama. Dakle, kada bi, kada bi mogli birati, nego samo ono što je najpotrebnije, dakle, osnovni prioriteti. u potpunosti se slažem vezano uz fleksibilnije tumačenje članka 42. Mislim da bi to bilo najbolje rješenje. kako to znači da bi trošenje financijskih sredstava Europske unije trebalo pomno pratiti i nadzirati. Dakle, iskorištavanje nekih novih financijskih instrumenata ne znači da bi se odjednom trošilo mnogo novaca za ciljeve koje inače koje se inače ne bi moglo podržati. Ukoliko se ne postigne sporazum o fleksibilnijem tumačenju članka 42. stavka 2. i relevantnih financijskih instrumenata i mehanizama, onda će se najvjerojatnije otvoriti jedan e, financijski instrument za potrebe financiranja opreme i obuke. E, poruka je ta da ako ako se želi da izgradnja sposobnosti, dakle ne bi trebala biti poruka ako se želi da izgradnja sposobnosti uključi i ovaj segment da onda države članice same trebaju osigurati sredstva. Biće nekih kategorija opreme e, dugoročno koje će se moći financirati samo iz proračuna država članica. Posebno kod e, smrtonosnog oružja. Dakle, pitanje radimo li pravu stvar, to je svrha ove revizije koju ćemo provesti. E, bilo je, bilo je nekih prilagodbi u hodu zajedno sa EU temom, dakle izvorni opis posla i razmještanje misije razlikuje se u odnosu na početak. Dakle, mnogo se više koncentriraju na specijaliziranu obuku umjesto osnovne obuke, na pružanje savjeta lokalnim vlastima i tako dalje. No mi e, trebamo budno pratiti danji razvoj događaja, a ovaj zajednička analiza će nam omogućiti kao prvo da damo ocjenu čitavog okvira na jedan cjelovit način i nakon toga da pokušamo ustanoviti ako vizualiziramo kako će biti situacija u Somaliji za nekoliko godina i da ustanovimo koje bismo programe htjeli provesti u svrhu stabilizacije te zemlje. U kojim područjima Europska unija može nešto e, ostvariti i proizvesti razlike. A što se tiče izvora financiranja. Netko je spomenuo instrument za mir u Africi. Dakle, problem s tim instrumentom je da se iz njega mogu financirati samo regionalni, ali ne i nacionalni programi. Mi smo radili na tome da pokušamo doći do tih sredstava. Međutim, način na koji su osmišljeni ovi instrumenti ne omogućuju uvijek da se to uistinu i odradi. Pitanje je znamo li što njima treba, mislim da će general nešto više reći o tome, on ima dobar uvid u situaciju, budući da je on radio na tome sklopu pilot projekta. On je baš i radio na tome da se da pokuša saznati od njih koje su njihove potrebe. Now, UN uh, and, uh, and, uh, and EU interaction in... Interakcija UN-a i Evropske unije na terenu. Nisam do kraja siguran koje su moguće negativne posljedice iz područja Srednjoafričke republike koje ste spomenuli, za koje ste čuli. O Srednjoafričkoj republici ćemo razgovarati nešto kasnije. UN gleda na tu suradnju kao na izuzetnu suradnju na nešto na osnovu čega će se razvijati suradnja u budućnosti. Postoje tehničke poteškoće percepcija u, među lokalnim stanovništvom? Imam e, samo ograničeno iskustvo s terena tamo, čini mi se da će nova misija EUMEM, e vojna savjetodavna misija, da će se ona vrlo brzo integrirati daleko je njihova operativna mogućnost. Dakle, ovo pitanje se odnosilo prije svega na percepciju kod e, stanovnika Srednjoafričke e, republike u odnosu na e, snage UN-a. Nemam te informacije, ne mogu vam dati odgovarajući odgovor, ali provjerit ću, te ću se time pozabaviti. A pitanje koje se tiče vojne obuke, nešto o čemu ćete vi govoriti. Sada ću proći kroz pitanja. Tu je i novačenje, da, Atalanta. Ona je bila osmišljena kao e, misija koja prati brodove, dakle, i bavila se odbijanjem napada pirata, ali imaju dvostruku zadaću naliku je razgovorima koje smo održali u Nairobiju sa tamošnjom izaslanstvom Ujedinjenih naroda. Oni su htjeli istaknuti da bi se ove druga zadaća trebala shvatiti nešto ozbiljnije i da bi u budućnosti mogla postati e, srž nečega čime bi se bavila misija Atalanta. jer mijenja se lista prioriteta, a to bi joj omogućilo da brže odgovori na lokalne i regionalne potrebe. Lista zahtjeva je vrlo duga, također od strane lokalnih vlasti. A Talanta se sada s time ne bi mogla nositi. I zato je s jedne strane važna fleksibilnost, zato je revizija vrlo važna, dakle jasna identifikacija interesa Evropske unije. Dakle, moramo dati potporu koja zbilja može napraviti razliku. To će e, biti e, dijelom revizije koju ćemo pokrenuti tijekom ljeta. Uh, how long the, uh, conflict with Al-Shabaab is likely to go on? Koliko dugo će se sukob nastaviti, to ne znam, ovisi o čitavom nizu čimbenika. Nažalost, nemam kristalnu kuglu i ne mogu vam na to pitanje odgovoriti. Postoje brojne prijetnje, vidimo kakva je situacija sa Boko Haramom koji se zakleo na vrijednost, na vrijednost Isisu, iz toga također proizlazi opasnost da će al Babu činiti isto. Dakle, što je ono što je važno? Da u našem pristupu ostanemo koncentrirani na ova različita zemljopisna područja i terorističke skupine. One su nekad izolirane jedna od druge, ali ni, e, nemamo, nemamo garancije da će tako ostati. Oni imaju, one su usko povezane i to je moguće u budućnosti, je to će nam e, zasigurno otežati stvari u budućnosti. Hoćete vi preuzeti ovu temu? Temu vezano uz djecu vojnike. Također e, vi ćete imati sigurno brojeve, ukoliko ih ima brojeve vezane uz dezertere. Istina je, imali smo situacije u kojima smo trenirali, obučavali vojnike, to je za, ne znao nekad predstavljati problem, naročito u Afganistanu govorimo o vrlo visokim postocima. Ne mogu vam dati sa svoje strane e, procjenu tih postotaka dezertera, kolika je ona e, među onima koji obučava EUTM u Somaliji. imamo metode, načine da postignemo, da donesemo zaključke vezane uz ustup pojave. Imamo potporu Amisoma. Moramo dakle analizirati kako djeluju one snage koje smo već obučavali i postoje odgovarajući analitički instrumenti za to. Al-Shabaab odoljeva i čini se da se neće tako brzo predati i borba će se nastaviti. I'll pass the floor to you in the meantime. I'm reviewing the further questions. General, please, floor is yours. General, izvolite, imate riječ. Thank you, Mala Chairman. Uh, prije svega mm, želim reći nekoliko riječi o EU temu, Mi nemamo vojnu dimenziju, mi treniramo e, mentore u Somaliji. Dakle, imamo savjetodavnu ulogu, pomažemo političkim e, dionicima, pomažemo kada je riječ o razvoju strategije, govorimo o dugoročnom razvoju kapaciteta, o razvoju učinkovitog obrambenog aparata. I to bi trebalo e, e, osigurati, ograničiti napad u budućnosti. Okrenuti smo i ka specijaliziranom tren, treningu, obuci vezanoj uz razvoj e, kapaciteta vodstva, a i bavimo se provedbom pitanja ravnopravnosti spolova. Također tamo je prisutan i ured Ujedinjenog naroda te ured Međunarodnog crvenog križa. I s njima surađujemo na ovim važnim pitanjima. Što se tiče djece vojnika, vrhovni zapovjednik je nedavno izdao e, zapovjed da se dokine korištenje e, djece u ove svrhe u somalijskoj vojci. To je u skladu sa e, ustavom te države te reformom vojske vezane uz provođenje prava djece. Dakle, obuka je uvijek e, dijelom našeg, naše pomoći tamošnjim sugovornicima. Dakle, pitanje obuke i opreme. Od izuzetne važnosti je imati mogućnost e, obučavati i davati jednaku tehničku opremu e, svima. Dakle, podučavamo ljude logističkim vještinama, potrebni su nam kompjuteri, kako bismo im pomogli razviti kapacitete. Također koristimo ih i za opće osoblje kako bismo im dali mogućnost da izdaju zapovjedi i da kontroliraju provedbu. Ali kada govorimo o opremi, gospodin Niklodi je već rekao, govorimo o osnovnoj opremi, govorimo o uniformama, čizmama, šatorima, vrećama za spavanje, nastambama za vojnike. Važno je da se vojnici imaju kam odmoriti i od kom odložiti oružje. Dakle, govorimo o vrlo jednostavnoj opremi i o nekim elementima infrastrukture. Oni imaju neku infrastrukturu, ali ona je često u jako lošem stanju, te je važno pomoći im da ju izgrade. Govorili smo prije o vojnoj bolnici, Također da kad imamo problema i sa lijekovima, da, ukoliko želite poslati tu vrstu pomoći, ona će biti dobrodošla. Što se tiče novaka, dakle, treniramo nacionalnu vojsku, dakle, to su vojnici koji dolaze iz raznih regija zemlje. Više puta smo razgovarali e, sa somalskim e, vrhovnim zapovjednikom, ministrom obrane. U prošlosti su vojnici dolazili iz područja Mogadiša, ali sada vidimo poboljšanja kada je riječ o logističkoj podršci, kada se govori o prijevozu ovih vojnika sa, iz područja, s područja juga zemlje. Oni e, su sve više u mogućnosti doći u naše mm, kampove za trening sudjelovati u obuci. Započeli smo i sa biometrijskom registracijom uz pomoć UN-a, te smo sada e, kadri prepoznati naše vojnike koje smo obučavali. Možemo ih e, pratiti. Više puta sam o tome razgovarao i sa sa e, kolegom iz somalske vojske. On je rekao da mnogi od njih djeluju u nekim vojnim postrojbama diljem zemlje. E, to je važno jer dokazuje i održivost e, našeg projekta. važno je da oni sudjeluju u razvoju tamošnje vojske zajedno sa Amisonom. Mislim da sam se dotaknuo svih e, pitanja koji su bili upućeni meni. Hvala vam, gospodine i Klodi. Izvolite ili izmjenjujte se međusobno. Yeah, thank you very much. Uh, maybe now uh, here on uh, question to, um, uh, to dwell on as well, um, which is... Uh, Hvala vam, ja bih se pozabavio jednim pitanjem. Naravno, svugdje postoje milicije koje djeluju na terenu, te je dobro razvijati vladine politike koje će potom integrirati u društvo. Ne smijemo ih e, udaljavati na duge staze od integracije te je cilj tih mjera da se oni koji se žele pridružiti pravoj strani i napustiti ove naoružane terorističke skupine, da im se data prilika. U prosincu je Savezna vlada u Somalije za te, elemente uvela opću amnestiju. Predali su se i vođe Al-Shababa, Naravno, tvrdolinijaši su ostali, ne možemo realistično očekivati da će oni napustiti svoju organizaciju te se predati. Ali ovaj je element jako važan. Općenito govoreći, govorimo o izgradnji države. I u kojem pitanju se ovdje bavimo, gdje su to ljudska prava djeca, vojnici, to ovisi mnogo i o vladavini prava u zemlji, dakle, kako ih savjetovati, kako im pomoći izgraditi i provoditi vladavinu prava. Ukoliko pogledamo situaciju nakon EU tema u Somali i ulogu operacije Nestor, Iako oni pružaju obuku kako bismo zadali prave temelje, mislim da se oni moraju poprilično koncentrirati na politički okvir, na pravne temelje. stvaranja zemlje u kojoj se poštova vladavina prava. Danas u Somaliji E, piratstvo više ni, više piratstvo nije kazneno djelo, možda je grijeh, ali imamo problem sa nekažljivošću toj zemlji, to je problem i u Srednjoj Afričkoj republici u brojnim tamošnjim regijama. Dakle, upravo ono čemu govorim je građenje države, pa iako se koncentriramo na male zadaće poput vojne obuke, sve ovo treba gledati u nekom širem kontekstu izgradnje države. I ono, s tim u vezi možemo postići dobre rezultate. Jedino kada budemo, budemo sudjelovali u izgradnji zdravih temelja države koja će poštovati vladavinu prava. Uh, I'm sorry, just uh, I hope we did not miss out too many questions. Um, this is on the, on the uh, uh, positive trajectory. Imamo još pitanje koje se tiče pozitivne putanje zemlje. Dakle, možemo dati neke regionalne usporbe. Ukoliko pogledamo Irak e Siriju. To je zemlja kojom se lakše upravlja. Ulažu se napori. U Justusu Lipsiusu smo raspravljali malo čas o Libiji. Ona je također na dnevnom redu sastanka ministra vanjskih poslova. I nemamo sugovornike sa libijske strane, te je izuzetno e, teško učiniti bilo što. Dakle, stvaranje vlade nacionalnog jedinstva je od iznimne važnosti. Jednako je u Somali situacija nije ružičasta. Imamo regije, federalnu vlast koju ne priznaju sve regije. Ali ukupna slika je nešto bolja koji poznaju regiju bolje nego ja i koji vide, odnosno prate njezin razvoj, kažu da, su, da je perspektiva bolja, dakle imamo pozitivne signale. Za nas je zadaća identificirati te pozitivne elemente te ih e, konsolidirati. Moramo se osigurati da se posao obavi na način na koji se treba obaviti. Izvolite. Ja bih e, dodao još e, jedan komentar. Nedavno je potpisan sporazum između centralne vlasti i regionalnih vlasti. Naročito to važno zato što u tom projektu sudjelovao i Puntland. To je prvi put da je u nacionalnu vojsku da su se uključili lokalne milicije. To je pozitivan signal. Thank you, General. Hvala vam, generale. Mislite li da ste odgovorili na sva pitanja? U kojoj to slučaj želim vas, želim vas bilja zahvaliti. Nećemo imati drugu rundu pitanja. Zapravo ja sam htjela zamoliti zastupnike da ne postavljaju čitav niz pitanja, zato što je tada našim gostima eh, na ta pitanja teško odgovoriti. Of, of, uh, or one area of, of problems. Um, i think we can now proceed to the second. Mislim da sada možemo nastaviti sa eh, idućom točkom dnevnog reda. Ja bih e, htjela zahvaliti brigadnom generalu Antoniju Mađiju što je podijelio s nama svoja stajališta. I htjela bih e, zamoliti direktora i Klodija da ostane te da nam da pregled misija kojima sudjeluje Europska unija. Ladies and gentlemen, please. Dame i gospodo, molim vas da zauzmete mjesto. Could you please conclude your chats? Thank you. Molim vas da dovršite svoje razgovore. Sada prelazimo na petu točku dnevnog reda. te vas želim podsjetiti da je direktor Gabor Iklod i direktor uprave za krizno upravljanje i planiranje Europske službe za vanjsko djelovanje. I on će nas sada upoznati sa situaciju vezanom za evropske misije. Izvolite, imati riječ. Hvala vam let me offer you the following uh, in view of, uh, of the time as well. Uh, I thought to uh, maybe to tell you... Uh, S obzirom na vrijeme na raspolaganju, htio sam vam reći nekoliko općenitih riječi o operativnim e, misijama. Možda neću govoriti o svih 16 misija koje su trenutno aktivne, ali barem o onim najzanimljivijim. I e, tada bih možda mogu reći nekoliko riječi o našim budućim angažmanima, onome što nas tek očekuje. To ćemo vidjeti, vidjet ćemo kako ćemo razviti ovu raspravu, to će ovisiti o vašim pitanjima koje ćete mi uputiti u drugom dijelu sastanka. Za početak nekoliko općih primjedbi. Kao što znate imamo 12 godina iskustva u misijama, prva je pokrenuta 2003. Ukoliko se ne varam, 34 misija je pokrenuto tijekom ovih 12 godina, to je izuzetno visok broj. Trenutno imamo 16 aktivnih misija, to nam pokazuje dvije stvari. Postoji razlika između 34 i 16, dakle imamo mogućnost ne samo pokretati nove misije, već i neke privesti kraju. Mislim da je to zasigurno odražava i našu snagu, jer je kad kada teško, teže pronaći izlaz nego ulaz u određenu situaciju. Osim toga to pokazuje i da je 16 poprilično visok broj. Visok broj, naročito ukoliko govorimo o ovome u odnosu na resurse koji su nam stavljeni na raspolaganja koji su, daju potporu ovim misijama. Dakle, ovih 16, od ovih 16 misija pet su vojne operacije, tri imaju izvršni mandat, dvije eh, misije obuke imamo u Somaliji, imamo 11 civilnih misija. Kada govorimo o osoblju, govorimo o oko 7000 ljudi, polovica od toga čini, polovica od toga čini vojno osoblje. Od ovih 7600 ih dolazi iz partnerskih eh, zemalja. S jedne strane to je dobra stvar zato što od 2003. sve su naše misije otvorene e, za sudjelovanje partnerskim e, zemljama. A s druge strane, ukoliko pogledamo najnovije misije, to je ona u Srednjoafričkoj republici, kojoj imamo 60 e, svojih predstavnika. E, situacija se u svemu nije ružića, ali njome ću se pozabaviti nešto kasnije. Financiranje je također jedno važno pitanje. Kao što znate, civilne misije se financiraju kroz zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku. Prošle godine je to bilo 260 milijuna eura. To je iznos koji nije jako visok, zasigurno nije visok kada se pogleda na razini Unije. Vojne misije se financira putem atenskog mehanizma, ali to samo e, dio troškova se smatra zajedničkim troškovima te može proći kroz taj mehanizam. Ostatak je 10% ukupnih troškova. Zato je prošle godine ministar Ludion u Milanu rekao da pružamo 10% solidarnosti. kada to nitko nije razumio, onda je on to objasnio. Dakle, ako se 10% iznosa priznaje kao zajednički trošak, onda to može biti jedinica putem kroz koju mjerimo solidarnost. Dakle, tu imamo mjesta za napredovanje. Međutim, moramo biti jasni naš proračun e, za vanjsku sigurnosnu politiku nije toliko, nije slučajno malen. To je bila odluka zemalja članica. Govorimo to u kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira, dakle sedmogodišnjeg programskog razdoblja. Ruke su nam s tim u vezi vezane. Možemo reći da postoji jaz između naših ambicija da idemo da putujemo diljem svijeta i našom europskom zastavom tim kriznim žarištima igramo važnu ulogu, te da to, to smatramo instrumentom za naše vanjske i sigurnosne politike i resursa koje odvajamo za to. A kada govorimo o resursima ne mislim samo na financije, tu su i doprinosi u obliku osoblja koje sudjeluje u ovim operacijama i misijama. Tako je rješenje za ovaj problem koji kako napredovati. Bilo bi lako reći, ovo su resursi kojima raspolažemo i trebali bismo smanjiti razinu svojih ambicija. Ali je li to ono što mi želimo? Je li to nešto što se Europska unija može priuštiti? Pa čisto sumnjam. I zato je s obzirom na e, nefleksibilnost naših financijskih propisa te naš te tumačenje određenih financijskih instrumenata koje imamo na raspolaganju, došlo je vrijeme da počnemo mijenjati način na koji razmišljamo, te je došlo vrijeme da dokinemo zidove koji nas e, razdvajaju i moramo postati fleksibilni. Biću iskren i reći da to nije samo problem Europske unije. Vrlo često je to situacija i u zemljama članicama. Kada je riječ o vanjskoj sigurnosnoj politici u odnosu na razvoj, na razvojne ciljeve, onda je nesrazmjer prisutan i u zemljama članicama. Pripadamo različitim svemirima, te kako se osigurati da možemo uopće govoriti o sveobuhvatnom pristupu na razini Evropske unije kada ga je teško provoditi na nacionalnoj razini. Dakle, tu bi trebalo poboljšati koordinaciju između interesa, internih interesa zemalja. Ne može biti da su interesi, da su vanjski sigurnosni interesi jedne zemlje različiti od njezinog djelovanja. Iako nema pokreta na međunarodnoj razini, teško je očekivati e, da dođe do napretka na razini upravljanja Europske unije. So for uh, that was, that was about financing. Uh, dakle, to je bio dio koji se o, tiče financiranja. E, UN gleda ka nama kao prema primjeru ugleda se na nas kaže. Europska unija može reagirati tako brzo, ali i narodi to ne mogu i to nam daje komparativnu prednost. Međutim, to ne mora biti slučaj za nas. Kada, na primjer, kada smo poslali misiju EURFOR, četvrtoj generaciji su trebalo, je trebalo sedamdesetak dana da nadomjesti treću i to je nedopustivo mnogo. Zašto 79 dana? Govorimo o borbenim skupinama koje se koriste na ovako loš način. trebalo bi biti tamo poslano u roku od 5-10 dana. Dakle, 79 je jako dugo za naše poimanje stvari i trebali bismo nešto poduzeti s tim u vezi. Ali ako pogledate u un oni kažu, wow, nama je potrebna godina dana. Dakle, govorimo o tome kako na nas gledaju iz perspektive UN-a i htjeli bi naš model koristiti kao vlastiti model za budućnost i replicirati ga kada se za to ukaže prilika. A replicirati je možda željeti nešto više nego što bi se možda moglo očekivati i nadam se da ćemo moći pomoći UN-u ukoliko bude, budu dalje imali problema sa brzinom, ali model postoji i do sad je dobro djelovao. I govorimo o logističkoj potpori koja je pružena, preuzimanje dužnosti, preuzimanje dakle baza i sl. E, problem, Dakle, ovaj problem naglašava jedan mnogo veći problem, a taj je problem solidarnosti. Radi se o 60 pojedinaca koje se šalje u Srednjafričku republiku kako bi pružili podršku cilju o kojih su se dogovorile svih 28 država članica. I to je važno i temelji se na zahtjevu predsjednika zemlje, temelji se na jasno izraženim namjerama UN-a da pričeka rezultate izbora u Srednjoafričkoj republici i da se ne obveže prije sastavljanja nove vlade ni na kakve ozbiljne e, potpore. I ako tako uzmemo stvari, smatram da je to problem, problem solidarnosti i upravo je zbog toga to toliki razlog za brigu. A ne umjeti zaboraviti da je 30% od tih 60 osoba došlo iz samo jedne zemlje, Francuske a ostatak od partnerskih zemalja. Sjajno, partneri su zainteresirani. Gruzija je pružila zaštitu, čak i Moldova šalje ljude da služe ovoj misiji. No svejedno ne mijenja se temeljni problem, a to je da konferencija četvrtoj generaciji nije mogla e, pružiti taj ograničeni broj osoba potrebnih za održavanje misije. Načelno govoreći, ZSOP misije smatra se kratkoročnima. A odašilje ih se iz određenih razloga, s određenim ciljevima, vremenski ograničenim, sa izlaznom strategijom već na samom početku djelovanja. Međutim, trebamo imati na umu nekoliko stvari. Prije svega, izlazna strategija je važna, ali neki od vas su već to naglasili. Važno je i dobro odraditi ovaj ulazni dio, početni. Dakle, izlaz ne možemo dobro odraditi ako ulaz nije pravilno odrađen. Nadalje, kao što ste možda vidjeli, više ovdje ne govorimo o izlaznim strategijama, već o tranzitnim strategijama. A to je ona važna politička stvar. Jednom kada se donese odluka, dakle da se angažiramo s jednom zemljom, pružimo joj podršku, radila se o Srednjafričkoj republici, Somaliji, Ukrajini, Gruziji, bilo kome, to je jedna dugoročna obveza. podrška se može pretvoriti u neki drugi oblik podrške, no podrška bi trebala ostati. Ne radi se o tome da ćemo sada u Srednjoafričkoj republici imati operaciju od šest mjeseci, bavit ćemo to, otići ćemo, predat ćemo e, palicu un enu i zaboraviti cijelu priču. Ne. Jednom kada je donesena odluka da se angažiramo, to je dugoročna odluka o pružanju podrške zemlji. Iako je cilj pružanje podrške izgradnje državnosti, tada to niti ne može biti toliko kratkoročno. Govorili smo o ovome i kada smo Ukrajinu spomenuli i reformu u sektoru civilne sigurnosti. Mandat je dvije godine. I tko bi mogao pomisliti opće da čak i u nekoj normalnoj zemlji koja nije u kriznom raspoloženju da bi se reforma ovakvog sektora mogla provesti kroz samo dvije godine. To je nemoguće. Dakle, radi se o jednoj mnogo dugoročnijoj obavezi i to osobito kada se radi o zemlji koja nije toliko uspješna u provedbi svojih obveza što se tiče reforme, čak ni tijekom proteklih dva desetljeća, a sada je sastavni jedan dio teritorija te zemlje pod okupacijom i onda je došlo do rata. Dakle, ono što sam ja želio naglasiti sa ovime je Dakle, svi ovi angažmani, bez iznimke, su dugoročni. Mi možemo završiti sa misijom Dakle, već smo uspjeli nekolicinu misija završiti. Kad kada dolazi do tranzicijskih koraka, primjerice RDC, Kongo. Dakle, od ljeta oni će imati samo jednu mikro misiju koja će biti u sklopu izlazne strategije. Atalanta se možda pretvori opet u nešto drugo. E, također ćemo raspravljati o EOLEX Kosovo misiji, da vidimo kako se tu može tranzicija napraviti nakon određenog vremena i prenijeti e, ovlast na delegaciju, na lokalnu vlast, tako da postoji potreba da se vidi kakvo je stanje, prepozna koji su rezultati postignuti i krene dalje. Idealno govoreći da se preda nadležnost lokalnim tijelima ili nekim drugim međunarodnim dionicima ili pak nekom drugom europskom instrumentu, možda onim dugoročnim e, primjerice kao onima kojima se bavi komisija. Još jedna općenita napomena je da misije ZSOP-a i operacije svega su jedan od instrumenta na raspolaganju. To ne bi trebalo značiti da ukoliko negdje u svijetu dođe do krize, i na nas se vrši pritisak da reagiramo na to, ne znači da bi neposredna automatska reakcija bila odaslati misiju. Dakle, to možda nije nužno najbolji instrument i ne bismo trebali previše razvlačiti, odgađati te odugovlačiti te misije za SOP ukoliko one nemaju svoju svrhu. Očito teško se odoljeti tom iskušenju, ali mislim da bi to trebali učiniti. još samo jedna stvar, već smo to čuli, ali sve više se naglašava e, izgradnja kapaciteta i sa civilne i svojne strane. Dakle, misije osposobljavanja u vojnom smislu, eh, o kojima je govorio i koje je predstavljao general Mađi ili misija u Ukrajini koju smo već spomenuli. I to je ono u čemu je Europska unija dobra. Tako da mi nećemo započinjati velike vojne misije. Europska unija vjerojatno neće od šiljati velike operacije ili neke vrlo zahtjevne operacije poput one u Libiji. Europska unija tako ne radi. Ona treba potražiti svoje mogućnosti drugdje, a postoji cijeli niz mogućnosti. I upravo je, se otvaraju te mogućnosti u području izgradnje kapaciteta. Jedna od potencijalnih budućih je Pogledajmo dakle Irak, Siriju, problem Isisa. Europska unija trenutno nema ulogu u borbi protiv Isisa ili osposobljavanju, čak i to preriskantno, ne možemo čak niti ništa značajno u Libiji na terenu učiniti. No, zbog čega ne bismo pokušali pomoći zemljama u regiji koje su blizu ove lokacije, a nisu još zaražene virusom Isisa i pokušati osnažiti otpornost ondje kako bi postale uspješnije u ograničavanju tog problema. Jordan, Libanon, postoje niz zemalja koje bi bila otvorena na tako nešto. A sada je trenutak, umjesto da uvijek nešto hvatamo i reaktivno reagiramo i pokušavamo naći lijekove na probleme koji već postoje, e, zbog čega se ne bismo bavili sa uzrocima. Ali bih se zastavio, prijeći ću na neke e, operacije koje trenutno provodimo. E, ovo nije baš samo e, po sebi operacija, ali važno je zbog toga što se vijeće za vanjske poslove time bavi, a to je Libija i siguran sam da vas to zanima. Dakle, ako pogledamo trenutnu situaciju u Libiji, možemo zaključiti da je sigurnosna situacija vrlo nestabilna i očito se ne poboljšava. Dakle, svakim danom je sve gora. Mogućnost političkog dijaloga trenutno je vrlo nesigurna. Napori Bernardon Leon bili su doista značajni, ali rezultati nisu još na vidiku. Mogućnost stvaranje vlade nacionalnog jedinstva i obustave vatre vrlo je bljeda trenutno, a UN ili vijeće, rezolucija vijeća sigurnosti koja bi nam mogla dati mandat da bilo što učinimo e, u zemlji ne spominjajući druge uvjete koje niti ne postoje, do toga neće doći skoro, a prihvaćanje od Libije mogućeg angažmana za p-a a također ne postoji, dakle vrlo je prijeporno pitanje, tako da trenutno nećemo na terenu djelovati, no okolnosti se mogu promijeniti, ali ovo je trenutno sažeto govoreći kako stvari stoje, možda malo pojednostavljujući. Na usprko svim tim nesigurnostima, ono što mi pokušavamo tijekom proteklog rastoblja je razviti određene planove za budućnost. Kako bismo, dakle, bili spremni i kada dođe trenutak da možemo pružiti podršku i da tada budemo spremni, da imamo sve što nam je potrebno već spremno. Dakle, da Imajući na umu, naravno, očekujući pozitivan rezultat političkog dijaloga i isto tako očekujući e, konkretan zahtjev od strane libijskih vlasti, što je jednako važno. Ova nesigurnost zapravo tijelo e, okruženje oko planiranja čini vrlo e, zahtjevnim jer se radi o planiranju vakumu. Jedna je zamisla primjerice da se treba zaštititi kritičnu infrastrukturu, luke, aerodrome. No, koje? protiv koga, kako? Tako da je trenutno vrlo teško to odrediti i očito je pre rano da se nešto konkretno odluči. Ono čemu se raspravlja je jedan širi politički pristup libijskoj krizi i što se tiče ZSOP-a potreban je jedan fleksibilan pristup jer trenutno ne možemo biti konkretniji. Postoje mogućnosti pred nama, mnoge od njih e, procure u javnost, tisku kao i uvijek. No, to je jednostavno planiranje i razmišljanje u vakumu, što bismo mogli učiniti da dođe do povoljnih okolnosti. No, isto vremeno, ako nemamo sugovornike s libijske strane, vladu nacionalnog jedinstva ukoliko ne dobijemo konkretan zahtjev od njih upućen Europskoj uniji da dođemo i pomognemo ukoliko ne dođe do rezolucije vijeća sigurnosti un koja će nam omogućiti mandat za djelovanje, sve skupa e, će zapravo ostati e, samo nagađanje želje. Dakle, umjesto toga, ono što se čini, ono što pokušavamo je osmisliti e, dvojaki pristup. S jedne strane gledamo što se već danas može učiniti. Prošlu subotu odaslana jedna vrlo mala misija e, da bi pružila pomoć UN-u u Tunisu. Što se tiče planiranja jer onda im e, nedostaju kapaciteti za planiranje, a nama to omogućuje vidjeti što se događa i možda e, vidjeti na koji način bi bilo korisno razmišljati i planirati. Ali to je jedan maleni doprinos. Sve drugo e, možemo mi razvijati planove, ali to sve ide na policu i čeka bolja vremena. Još samo par dodatnih komentara. E, kada dođe do tog trenutka, biti će od ključne važnosti e, dobiti e, snažan angažman visoke razine libijskih vlasti. Isto tako regionalnih partnera kako bismo bilo što značajno smisleno mogli učiniti. Nadalje, moramo imati jasnu izlaznu strategiju. Barem iz najmanje dva razloga. S jedne strane e, sama misija, s druge strane upravljanje očekivanjima. Jer ukoliko se angažiramo, doći će do velikih e, očekivanja, jer neće biti previše dobrovoljaca koji će ponuditi svoju pomoć. Dakle, moramo upravljati očekivanjima, reći ovo i ovo možemo ponuditi i ništa više od toga. E, zaštita, to je uvijek problem. To spominjem zbog toga što Libija nije i neće niti postati, čak i ako dođe do vlade nacionalnog jedinstva, ako nas se pozove, ako dobijemo mandat od UN-a, dakle ti ključni preduvjeti, ako budu zadovoljeni, Libija neće postati e, lako okruženje. Jer ondje djeluju terorističke grupacije i to trebamo imati na umu. A jasno je i od UN-a da oni neće moći biti u mogućnosti uopće pružiti zaštitu. Dakle, ili ćemo visiti onda o libijskim vlastima, ili bismo svoj angažman trebali e, obličiti u neki na oblik kojim možemo baratati. E, toliko o Libiji. Mm, možda par riječi možemo reći o čemu želite. Somaliju smo već spomenuli. Mm, ispričavam se, mogli vas e, prekinuti. Dakle, mi imamo planove za sede misiju u lipnju. Dakle, Elbanu, zatim u sjedištu Atlante i nakon toga e, u studenom u Bosni i Hercegovini. E, tako da bi to možda moglo biti korisno ako bismo mogli čuti neki pregled situacije ondje i mogućih problema. Dakle, imamo naravno i drugih pitanja zastupnika, ali možda bi bilo korisno čuti nešto o ovome. Dakle, Moldova prije svega. Dobro. U Moldovi nemamo još misiju niti operaciju. No, Bosna i Atalanta, druge dvije stvari. No samo ću prije reći nešto o Moldovi. Dakle, u Ukrajini smo aktivni. I uko želimo doći do odgovora na situaciju u Ukrajini, definitivno bismo trebali pomno pratiti Moldovu i Gruziju. I trebali bismo pokušati pomoći ovim zemljama da stvore i održe potrebne kapacitete. Dakle, to je drugi važan koncept o kojem se govori, to je hibridno ratovanje, hibridne prijetnje. Tome smo izloženi svaki dan. Moldova, Transnestrija, svaki dan oni dolazi do provokacija i samo se čeka trenutak e, da moldovsko e, vodstvo zgrabi tu priliku. Dakle, bacimo komadu trovanog mesa u krug i čekamo da svi na njega navale. Tako da moramo pomoći ovim zemljama, a za to nisu nužne neke ogromne investicije. Radi se o zgradnji kapaciteta. Možda se možemo raditi na dobri stari program komisije Twinning Dakle, osoblje, e, savjetnici koji bi u raznim ministarstvima pomagali pitanjima kibernetičke sigurnosti bilo čime, cijeli niz područja postoji gdje bi takva pomoć bila dobrodošla. E, oni to zatraže, mi možemo pružiti takvu pomoć i nema razloga da se to ne učini. E, što se tiče revizije europske politike susjedstva, mislim da je to jedna sjajna prilika, je bila je greška da e, politika susjedstva kao i mnoge druge stvari da je u potpunosti iz obuhvata izostavila e, pitanja sigurnosti i obrane. Dakle, ovim zemljama je također potrebna pomoć i ne govorimo vojnoj opremi, govorimo savjetodavnim uslugama. Primjerice, jedno od pitanja e, s kojim se bavi misija u Ukrajini, kako ponovno zadobiti povjerenje prosječnih Ukrajinaca, povjerenje koje je izgubljeno zbog sigurnosnih organizacija. I to je ključno, kako izgraditi e, policiju koja će biti demokratski odgovorna, nacionalnu gardu i tako dalje i tako dalje. To je dakle isto sastavni dio osnaživanja otpornosti samog društva naspram prijetnjama hibridnog ratovanja. Kako im pomoći što se tiče prijetnji strateške komunikacije, ispiranje mozgova do kojih dolazi i unutar i van ruskih granica to što se tiče Moldove. Dakle, svakako postoje mogućnosti ondje, postoje prilike i naglasio bih Moldova je malena zemlja, vjerojatno najsiromašnija u Europi, no svejedno oni se trude da bi doprinijeli našim misijama. Dakle, u Arceau imaju jednu osobu u Srednjoafričkoj republici, a mi svi skupa zajedno nismo uspjeli e, prikupiti 60 osoba koje su bile potrebne. Moldova se uključila i poslala jednu osobu. To je maleni korak, no odražava spremnost zemlje da sudjeluje i da na neki način doprinese. I to mislim da je vrlo važno. Samo još jedna stvar o sigurnosti i obrani. Prošlo je više od pola godine od kako su odnosi između Ukrajine, Gruzije i Moldove i Europske unije s druge strane e, bili e, poboljšani, dakle prošlo e, lipnja sa ugovorom o pridruživanju. Pitanje je što Europska unija danas nudi više tim zemljama nakon što smo ovaj sporazum potpisali i to u području sigurnosti i obrane. Što više nudimo od onoga prije 3-4 godine? iskreno odgovor je ništa. mislim da je to nešto što bismo trebali početi mijenjati. Što se Atlante tiče, dakle to je doista iznimno uspješna operacija, e, nema sumnje. U dvije godine nije došlo niti do jednog uspješnog piratskog napada, fantastično. No, dakle, to je ponovno problem s kojim se oni moraju nositi. Kako uvjeriti države članice, vlade, da održe tu misiju, operaciju, nakon što je problem za koje ona bila zadužena nestao. U stvarnosti mi znamo da problem nije nestao, Fenomen piratstva na moru je možda nestao trenutačno, no čim povučemo svoje brodove, može se ponovno pojaviti piratstvo. Kako dakle uvjeriti vlade da zadržavanje dva ili tri broda je dobra investicija? Kako se pobrinuti da uz piratstvo, Atlanta može možda preuzeti i neke druge odgovornosti e, koje i mogu učiniti relevantnom. Kod Atlante imamo barem tri stvari koje je potrebno zadržati u budućnosti, čak i ukoliko više nema piratstva. Jedna je svjesnost situaciji jer i u državama članicama i u partnerskim zemljama, ali čak i u industriju, industriji koja je ključnog značaja kako bi se zaštitile, kako bi se njihovi interesi zaštitili što se tiče slobodne plovidbe, pitanje je kako se pobrinuti da informacije, obavještajne informacije i razmjena tih informacija, ta osnova bude zadržana kako bismo doista imali e, poznavanje situacije u jednom području koje nam je tolike važnosti. A druga stvar je command and control. Sustav koji može pomoći Atlanti da mobilizira brodove pod europskim zastavama i možda nekih partnerskih zemalja da u svom području djelovanja neke stvari odrade. Konkretan primjer, spomenuo sam ranije Jemen, i prije par dana došlo do zamisli da Atalanta bude ondje prisutna jer bi se iz Jemena u Somaliju moglo 260 tisuća, između 260 i 500 tisuća ljudi preseliti. E, dakle, dođe do toliko velike migracije i ukoliko se vrati to stanovništvo koje je otišlo, to bi moglo predstavljati veliki problem. Kako upotrebiti Atalantu da ih se e, da ponude pratnju to je jedno od pitanja koje se pojavljuju i prošli tjedan, kada je to spomenuto, Atlanta je pod zapovjedništvom imala četiri broda u području operacije sve skupa 55 brodova, a od njih 20 pod, pod europskim zastavama. Dakle, ne radi se samo o Atalanti koja bi mogla pružiti pomoć, već i cijelom nizu drugih brodova. Oni su u međusobnom kontaktu, tako da ovaj sustav e, koji sam spomenuo može resurse mobilizirati na učinkovitiji način. A treća stvar je e, imati kapacitet za vrlo brzo okupiti određenu silu. Dakle, ukoliko dođe do situacije na koju je potrebno brzo reagirati, Umjesto da tada se sjedne počne razmišljati o mogućim rješenjima, da već rješenje imamo prisutno. Samo trebamo ponovo okupiti potrebnu silu. Dakle, to je jedna vrijednost i trebamo vidjeti kako to čuvati i povezati sa ne tako davno usvojenom pomorskom strategijom i akcijskim planom. A u njemu postoji nekolicina točaka koje upravo se bave time da regija roga Afrike jest područje od velike važnosti za Europsku uniju iz mnogo razloga. C2, dakle, jedan razlog, transport robe, drugi. Tako da to što se tiče Atlante, vidjet ćemo kako se ona može pretvoriti u nešto drugo. I još jedna stvar koju trebamo uzeti na, imati na umu je što drugi dionici u tom istom području rade, primjerice NATO. Imamo operaciju Ocean Shield, ali danas oni imaju nula brodova ondje. I mandat ove operacije također će isteći. Morat ćemo sada započeti sa pitanjima. Thank you very much. Hvala lijepo. Sada otvaram raspravu. Gospodin Galer. Hvala lijepa. Zahvaljujem na ovom pregledu situacije. Da vidimo gdje smo aktivni, gdje je situacija deficitarna i tamo gdje države članice nisu toliko sklone dati svoj doprinos. Ako se ne varam, sve odluke se donose jednoglasno, zar ne? Dakle, moglo bi se reći da ipak posla politička volja iza toga. Htio bih izdvojiti nekoliko pitanja kao što je mehanizam Astina koje treba hitno reformirati. Nisam još uvijek odustao od nade da će u lipnju doći do drugačijeg rješenja imajući na umu da zapravo onemogućava velik broj država članica da sudjeluju i shodno tome obvezuje ostale da češće sudjeluju premda e, su već preopterećene u nekim situacijama. Ja isto tako radim na raznim forumima, na jednom dokumentu koji predlaže alternativna rješenja i to će biti objavljeno prije sastanka na vrhu. Mislim da je ta reforma hitno potrebna. Glede vašeg područja nadležnosti. Pitam se što je sa time da civilno planiranje i sposobnosti za provođenje operacija budu objedinjene. Mislim da bi to olakšalo zadatak vama i nama. Dakle, moje pitanje je kako stojimo s time i što možemo očekivati u budućnosti. Vezano za zaštitu snaga, spomenuli ste Libiju. Da, činjenica je da smo prepoznali neke strukture u Libiji, no postoji neke druge, a u ovoj fazi ne vidim mogućnost da dođemo do nekih konkretnih dogovora s nekom stranom, no ne mislite li da bi ove borbene skupine mogle biti odgovarajući instrument za zaštitu snaga, dakle kada govorimo o osiguravanju stožera ili mjesta obuke s obzirom na rotacijski mehanizam, svatko bi u nekom trenutku dobio taj zadatak. Možda je to jedna mogućnost o kojoj vrijedi razmisliti. Mogao bih još e, zatražiti još komentara od vas, ali sada ću tu stati. Kolegica Gomež, hvala. Zahvaljujem vam na održanom izlaganju i na tome što ste bili otvoreni u kritiziranju ponašanja država članica. Mislim da je potrebno da ih mi prozovemo jer se one pretvaraju da imaju zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, a zapravo tu nema ništa osim imena. A bilo je i nekih e, pozitivnih iskustava. U nekim slučajevima smo uspjeli promijeniti situaciju na terenu, primjeri, dobar primjer Atalanta u Somaliji i bilo i drugih e, civilnih i vojnih misija koje su bile uspješne. No u ovom trenutku nas frustrira da vidimo da države članice koje nisu u stanju riješiti kriznu situaciju iznutra, da se nisu u stanju nositi sa izazovima zajedničke vanjske i sigurnosne politike i zajedničke obrambene i sigurnosne politike. Dakle, zapravo zavaravaju građane jer vidimo da na sredozemlju nemamo misiju ZSOP-a e, što je hitnije nego ikada s obzirom da je vrlo blizu naše obali na sredozemlju i vrlo brzo ćemo se naći suočeni sa situacijom da ljudi stradaju na sredozemlju iz godine u godinu situacija je sve gora, kao što se zaoštravaju i sukobi. Nažalost, Evropska unija je za to odgovorna, to treba reći. Ponekad je odgovorna i zato što propušta djelovati. Mislim da je to jasno u Siriji. E, ne radi se samo o tome da o Evropskoj uniji, nego i o vijeću sigurnosti a isto vrijedi i za Libiju koju poznajem vrlo dobro, vjerojatno bolje od bilo koga u ovome parlamentu, budući da posjećujem tu zemlju već pet godina i znam da je Evropska unija dobrim dijelom kriva, ne zbog vojne operacije nekih država članica koje su intervenirale kako bi spriječile Gaddafija da pobije narod, nego zbog kasnih, e, kasnih propusta djelovanja. Rekli ste da je sada sporno da imamo misiju za SOP-a u Libiji, a vrlo je jasno da je Libija mjesto e, koje je postalo rasadnik terorizma. Ja sam to stavila u svoje izvješće, nikoga nije bilo briga, samo mi je žao što nisam ponijela sa sobom granatu ili ručnu bombu Mislim da bih vrlo lako to mogla donijeti. To ne bi bio nikakav problem. The sanctuary for terrorists at our, in our... Dakle, to je rasadnik e, terorizma na, u blizini naših, naše obale. A mi smo trebali reagirati u trenutku kada su oni tražili od nas da se pošalje misija za SOP-a njihov ministar nas je molio, bratio se i NATO savezu i tražio emisiju. U tom trenutku nije bilo problema koji se ne bi mogli predavati. Sada je situacija kaotična i slažem se s vašim mišljenjem da se situacija ne poboljšava usprkos naporima koje ulaže Bernardino Leon. Dakle, treba nam misija ZSOP-a na sredozemlju. Mislim da u ovom trenutku ne možemo razmišljati o tome da pošaljemo vojnike na teren ili čak niti vojne skupine koje inače nikad ne razmišljamo, usput bude rečeno, ali jedna zračna i pomorska misija ZSOP-a je moguća mislim da je već trebala biti upućena u Libiju. E, mnogi ljudi su stradali kada se, kada je došlo do e, dakle potapljanja broda na sredozemlju, tamo su poslani čamci za spašavanje i migranti su sami zapravo doveli do tog preokretanja broda e, budući da su se htjeli popesti na brod. Dakle, naše, naša mornarica ima sposobnost za provođenje akcija spašavanja na moru i mislim da bi to mogla biti dobra priprema za jednu veću operaciju u Libiji e, koja će možda biti potrebna u, pod okriljem e, operacije vijeća sigurnosti. Što se tiče e, nedostatka sredstava i vezano uz generiranje snaga. Vi ste spomenuli da nema dovoljno solidarnosti, imamo samo 10%. Međutim, situacija je još gora nego što se misli. Neke države članice bojkotiraju situaciju. I kao što trebamo kritizirati države zbog e, te hipokrizije, moramo prozvati one koje spriječavaju bilo kakvo djelovanje Europske unije, čak i u okviru djelovanja NATO saveza. I žao mi što moram reći da je Velika Britanija takav primjer. I mislim da su i oni u velikoj mjeri odgovorni za propust djelovanja u Libiji, dakle Velika Britanija nije jedina, ali oni imaju velik dio odgovornosti za bojkotiranje ZSOP-a i djelovanje Europske unije u Libiji. Molim vas da da iznesete svoj zaključak. Nažalost, vrijeme nam je ograničeno. Hvala. E, kolega Jurek želi uzeti riječ u ime kluba zastupnika ECR. Da, hvala lijepa. Ja imam jedno pitanje vezano uz operaciju EOBAM u Moldovi i Ukrajini. Mandat ove misije sada ističe nakon deset godina djelovanja, ali ta misija je sada e, još potrebnija nego prije, potrebnija nego ikada prije. Ovo što ste rekli u izlaganju ne znači da će ta misija prestati djelovati. Naprotiv, trebalo bi je produžiti i trebalo bi osnažiti. Kolega Nart, želite uzeti riječ? Ne? Onda kolegica Sebajos. Hvala. Hvala. Molim vas da stavite slušalice. Već sam e, čula odgovore na neka pitanja koja sam htjela postaviti. Umjesto izlazne strategije vi ste spominjali neke druge vrste strategije. Nisam dobro čula što ste rekli, no čini mi se da je to jedna dugoročna obveza. Kada čujem izlazna strategija, odmah pomislim na ono što će se dogoditi nakon toga. Zapravo je riječ o jednom dugotrajnom pristupu i sada se pokazalo da nismo imali dobru izlaznu strategiju u Libiji. Dakle, kod jedne dugoročne obveze. Samo dio može biti vojne prirode, nakon toga treba uslijediti civilno djelovanje. Međutim, to se isto tako, taj angažman se može mijenjati tijekom vremena. Najprije se pokaže da su potrebe jedne vrste, a kasnije se to može promijeniti. Ono što je bitno jest da postoji niz dugoročnih aktivnosti kako bi se uistinu vlast mogla predati ljudima iz te zemlje kroz neko vrijeme. Nisam čula koji ste pojem upotrijebili, ali rado bih da nam nešto više kažete o tom konceptu. Što se tiče Moldove i Ukrajine, spomenuli ste da je važno djelovati preventivno. A što je s Bliskim istokom, sa islamskom državom koja dominira čitavim jednim područjem. Kako možemo u takvim zemljama djelovati preventivno? Možemo li dati potporu izbjegličkim e, logorima ili nešto drugo? E, što predviđate? Ima li nekakvih e, predviđenih aktivnosti da se pomogne zemljama poput Libanona i Jordana da se mogu nositi sa izazovima koji su pred njima. Hvala. Sljedeći kolega Pront. Hvala, hvala predsjedateljice, hvala gospodine Iklodi. Ja bih samo htio, htio bih se obratiti kolegici Gomeš koja je spomenula tu ručnu bombu koju je skoro donijela sa sobom iz Libije. Njezini komentari su uvijek tako eksplozivni, da bi ručna bomba gotovo bila suvišna za nju da je riječ o nekom drugom u redu, ali ne za tebe, Ana. Ja bih se htio zadržati na temi Libije. Libija je zemlja kojom je vladao diktator. Više od 30 godina je to bila diktatura i koliko se sjećam niti kralj nije baš bio demokratski raspoložen. Tako da smo tamo imali najmanje dvije generacije e, za vrijeme kojeg su se provodile antidemokratske politike. Prema tome, zabrinutost zbog e, sporog odvijanja izgradnje državnih institucija je razumljiva, no to može objasniti i činjenica da ti ljudi naprosto nisu znali što to znači izgradnja države i državnih institucija. I tu zapravo dolazim do pitanja hoćemo li samo promatrati dok e, oni pokušavaju činiti ono što mi želimo, a to je da uspostave demokratsku vladavinu, ili pak postoji neki način da im pomognemo u tom procesu. Ne na način da pošaljemo vojnike na teren, nego ljude koji znaju, koji mogu objasniti kako taj proces funkcionira. Mislim da je to nešto što je izostalo iz ovog, eh, iz ovog djelovanja, možda vi bolje znate kakva je situacija, no čini mi se da bi to moglo pokrenuti čitav proces. Ono što, da, ne, bilo je bilo je nekih stvari koje smo trebali učiniti, a nismo, nismo to poduzeli. Hvala. Ja imam jedno pitanje vezano uz Gruziju i uz misiju koja, koja tamo djeluje. Posebno nakon mogućnosti daljnjih eh, ruskih poteza u odnosu na Južnu Osetiju i dakle kakav bi mogla biti reakcija na ta, takav potez od strane Rusije. Zatim e, Žil parnjena e, je ranije spomenuo, govorio je o percepciji misije Europske unije u Srednjoafričkoj republici i su da postoje neka, postoji neka vrsta zadrške prema UN-u. Mi smo svjesni E, da je misija UN-a dobro preuzela situaciju, međutim intervencije žandarmerije su baš i nisu bile toliko dobre. I zapravo je ova misija toliko dobro obavila svoj posao da je opća percepcija među stanovništvom, ali isto tako i e, vladajućom elitom bila takva da se oni zapravo pribojavaju da zaključak, završetak misije Europske unije znači i povlačenje. Prema tome poruka o tome da je s jedne strane nužno uvjeriti ljude u naše u naš dugoročni angažman je jedna stvar, a u nekoj mjeri, u određenoj mjeri isto tako bitno i e, znati koja su njihova očekivanja i reagirati na to, jer mislim da je to također vrlo važno. Izvolite, imate sada riječ. Hvala lijepa. E, drago mi je što e, postoji tako veliki interes za ovu temu. Da, odluke se donose konsenzusom, to je točno. Kod razmještanja misije sve države članice moraju dati zeleno svjetlo. Kada je riječ o financiranju, tu se primjenjuje drugačije načelo. Dakle, svi koji sudjeluju moraju izdvojiti financijska sredstva, a ostali mogu samo promatrati. To je jedna velika dilema. S jedne strane bih rekao da je to način za mjerenje solidarnosti. Svi bi trebali dati svoj doprinos. Riječ je o zajedničkoj odluci 28 država članica. Dakle, one sve zajedno donose odluku o tome da se razmiste snage. Prema tome i financiranje bi trebalo ići iz zajedničkih izvora. Međutim, čim bi se uvelo takvo pravilo, postavilo bi se pitanje bili se tako lako došlo do konsenzusa? Ako netko ne daje financijski doprinos i pušta ostale da djeluju, mnogo je lakše e, pristati na tako nešto. Međutim, e, ako konsenzus podrazumijeva i određene financijski doprinos, to može djelovati na spremnost e, neke države da uistinu da podršku operaciji. To je dilema koja je pred nama, dakle koje bi bilo odgovarajuće rješenje kako bismo istovremeno osnažili solidarnost e, među državama članicama, što je iznimno bitno, da se pomogne da se ne, da sav teret ne bude na jednoj zemlji članici, Naime, dakle, to je jedno ključno pitanje. Prema tome, riječ je o nacionalnom interesu. Ako je nacionalni interes neke države članice da se razmjeste snage u određenom području, to može biti suprotno nacionalnom interesu e, neke države koja je vodeća, koja vodi u jednoj borbenoj skupini koja je e, na raspolaganju, ali koja je u rezervi. Vidjeli smo to u Srednjoafričkoj republici koja se u potpunosti poklapa sa e, uporabom borbene skupine, međutim, ipak nije moglo doći do razmještene borbene skupine. U medijima se Grčka često spominje, koja je bila na raspolaganju 2014. Međutim, rečeno je da nije postao jasan grčki interes u razmještanju, odnosno aktiviranju te operacije. No, nemojmo zaboraviti da se ideja pojavila nekoliko mjeseci ranije kada je jedna druga zemlja bila dežurna pod navodnicima, to je bila Ujedinjena kraljevina. Dakle, iskreno rečeno, ne radi se o veličini zemlje i čak ako ne postoje, postoji interes za neku zemlju da razmisti snage u Srednjoafričkoj republici, vjerojatno niti jedna od država članica nema e, vitalan nacionalni sigurnosni interes u tome, Međutim, taj koncept da se solidarnost može očekivati od drugih samo i ako smo sami spremni biti solidarni, to je načelo koje bi trebalo malo bolje funkcionirati, prema mom mišljenju. Međutim, to je još uvijek jedno otvoreno pitanje i jedna dilema. Zatim što se tiče zajedničkog planiranja, kada je riječ o strateškom planiranju, da, možemo reći da tu imamo mogućnosti, ali nemamo mogućnosti za danje postupanje. Uskoro će se provesti revizija Europske službe za vanjsko djelovanje. Vidjet ćemo kakve će to rezultate dati i mislim da će se strukture za krizno djelovanje pojednostavniti kako bi se povećala učinkovitost i kako bi se izbjegla preklapanja. Ne znam što ćemo, kakve će to rezultate dati, ali mislim da će te promjene svakako uticati i na mene, pa me da kako zanima e, što će se dogoditi što je prije moguće, jer to nije proces koji će ljudi htjeti odugovlačiti. Jer e, nitko ne želi neizvjesnost. Zaštita snaga i razmještanje borbene skupine. Da, borbena skupina je tu. To ne znači da treba razmisliti čitavu borbenu skupinu, možda samo neke elemente možda samo obavještajce, izviđače i tako dalje. Postoje razne opcije i mi ćemo ih razmotriti. Naravno kada budu stvoreni preduvjeti za ozbiljni angažman. No da, e, borbene skupine svakako, čuli smo također i javno u Švedskoj, budući da je ovo švedskih šest mjeseci za kada je riječ o borbenim skupinama i prije izbora i nakon izbora Švedska je potvrdila da će biti spremna na razmještanje borbenih skupina ukoliko se pojavi situacija gdje bi moglo biti potrebno djelovanje borbenih skupina. E, mi bismo rado čuli takve izjave što češće. Dakle, kada se pojavi potreba za razmještanjem borbene skupine, bilo bi dobro znati da će te borbene skupine uistinu biti aktivne. U međuvremenu kolege rade na, na tom konceptu, zapravo savršavaju koncept u vojnom smislu što bi zapravo moglo još dovesti do paradoksalne situacije da se pojavi još veća frustracija, budući da će biti još širi opseg mogućnosti za razmještanje borbenih skupina. Dakle, ukoliko ne dođe do razmještanja borbenih skupina u toj situaciji, mislim da će to biti još više frustrirajuće nego sada. Vezano uz Libiju, e, pomorske operacije, da, postoji, e, postoje razne mogućnosti o kojima, koje se razmatraju. Hoće li je li pomorska operacija na moru najbolje rješenje za pitanje izbjeglica i migranata koji se utapaju na moru. Nisam siguran da je to, da je to tako. Prije svega bismo eh, trebali, trebali bismo se boriti sa onima koji trguju ljudima. I znamo da 80% izbjeglica koji su pokušali napustiti Libiju i koji su došli u Španjolsku ili negdje drugdje kako bi pronašli utočište u, u Europi dolaze preko Agadeza. Molim vas da sada ne ulazite u raspravu, dame i gospodo, imamo ograničeno vrijeme na raspolaganju i rado bismo čuli i odgovore. Ovo je pitanje koje zahtjeva značajnu koordinaciju. Tu postoje razni igrači, Interpol, Frontex, dakle brojne organizacije koje su tamo, brojni akteri, no trebamo udružiti snage i doći do rješenja, e, jer ovaj problem neće nestati sam od sebe ako mi nešto ne poduzmemo. Mislim da je to sasvim jasno. Vezano uz EUBAM, Moldovu i Ukrajinu, te misiju koja tamo uspješno djeluje, mislim da je upravljanje granicom zadaća koja će biti još važnija dugoročno gledano. Ne samo na tom dijelu granice, nego općenito. Postoji još jedan problem, a to je nerješeno pitanje statusa Dombasa no to će biti od e, ključne važnosti i ovo će biti područje gdje će ili e, mandat e, savjetodavne misije trebalo proširiti u Ukrajini. Kao što znate, do kraja godine treba postići dogovor o ustavu i o državnim granicama, dakle to će biti jasno, već i sada je jasno, ali ne možemo poslati ljude kako bi vršili nadzor na granicama. No, e, da se omogući ukrajinskim vlastima da bolje vrše nadzor na granicama, to znači obuka, potpora u opremi i tako dalje, to je nešto što se treba, može i treba učiniti. Dakle, vjerujem da je ovo područje e, kad, za EUM u Kijevu. Zatim isto tako treba ići dublju regiju. Sada se e, sada su samo u Kijevu gdje rade na odrađuju svoju savjetodavnu funkciju, što je dobro jer ako se želi uvesti reda onda treba krenuti od tamo, dakle riješiti stvari od vrha prema dole. Međutim, traži se isto tako i veća vidljivost na terenu jer oni sada moraju pridobiti e, naklonost e, građana jer u protivnom će se dogoditi drugi, treći, četvrti Majdan. Tako da ono što Evropska unija radi u Ukrajini je da s jedne strane podržava OSS kao glavnog međunarodnog aktera koji ima odgovornost za provedbu sporazuma iz Minska, no isto tako ima i svoju autonomnu funkciju, a tu bi funkciju bilo moguće proširiti kako bi se obuhvatio i nadzor nad granicama i policija. Da, izlazna strategija i tranzicija. Ovdje se pokušava prenijeti poruka da ukoliko imamo neke instrumente na raspolaganju, što obuhvaća i instrumente za a p-a, no isto tako i neke civilne i vojne instrumente. Dakle, poruka je sljedeća. E, u tome je snaga Europske unije. Po tome smo mi jedinstveni. Da možemo lako prelaziti s jednog instrumenta na drugi. S obzirom da raspolažemo svim tim instrumentima, što nitko drugi nema. Dakle, možemo razmjestiti vojnu operaciju, zatim e, zadaću može preuzeti žandarmerija ili civilna misija i onda se može ponovno preokrenuti e, situacija ako dođe do pogoršanja na terenu. Dakle, odgovornost se može predati lokalnim vlastima, to je važan cilj jer u konačnici to je njihova zemlja. Dakle, ne radi se o tome da se gradi jedna ovisnost, nego da im se pomogne da stanu na vlastite noge kako bi bili u stanju upravljati vlastitom zemljom na pravi način. Molim vas pokušati odgovoriti na pitanje gospodina Frunjsa i onda možete preskočiti moje pitanje jer morat morat ćemo odmah E, započeti sastanak e, zatvoren za javnost sa predstavnicima pravne službe. Da, Libija i kako im pomoći. Imamo jedno konkretno iskustvo u Libiji, a to je EUBAM Libija. Misija koja je zapravo povučena Govorimo da su tamo ostale samo još 3-4 osobe i to u Tunisu. Ali iskustvo koje smo stekli je da e, samo obučavanje po sebi ne pomaže. Moramo pružiti opremu, moramo ih zainteresirati, moramo zaokupiti, pridobiti njihov interes. Možda ne zvuči jako politički korektno, ali to je životna činjenica. Koliko samo odete tamo i kažete, mi ćemo sada reći kako izgraditi zemlju, kako učiniti ovo ili ono, to se pokazalo nedovoljno, dakle moramo učiniti više kako, kako bismo ih zainteresirali. I to je razlog više zašto bi izgradnje kapaciteta trebalo obuhvaćati ne samo obuku, već i davanje opreme. Hvala vam. Director, thank you very much. In... Hvala vam gospodine direktore, ovo je bila duga rasprava i zahvalni smo vam na vašem doprinosu. Zaključit ćemo ovu točku dnevnog reda. Molim vas da ostanete. Imamo sada sastanak iza zatvorenih vrata. Podsjećam vas da samo zastupnici i savjetnici klubova zastupnica te pre, zastupnika te, prego, te predstavnici tajništva mogu ostati u sali, a ostale bih zamolila da napuste salu kako bismo mogli započeti sa ovim dijelom sastanka. Hvala vam. Thank you, Madam Chair. Thank, Thank you. you very much. At any time, really. <laughs> <laughs> so. Please leave your headphones. Oh, oh, oh, oh yeah. <laughs> It may yeah, be